Dobro jutro svima. Započinjem eh, jutarnju sjednicu, a eh, Prva točka dnevnog reda je izvješće o delegaciji koja je posjetila Ukrajinu u prosincu prošle godine. U delegaciji je bilo devet članova EFATA koji su početkom prosinca posjetili Kijev i sastali se sa ukrajinskim premijerom, sa zastupnicima u ukrajinskom parlamentu, e, dužnosnicima na visokoj razini te predstavnicima civilnog društva. To je bila prva službena delegacija AFETA u Ukrajinu u devetom e, e, legislativnom terminu, što pokazuje važnost koju parlamenta, osobito AFET, pridaje odnosu e, Evropske unije sa Ukrajinom kao i suradnji sa vrhovnom radom. Delegacija je bila pravovremena, obzirom na dodjeli e, nagrade Saharov tjedan dana prije e, te e, samita u normandijskom formatu Narodnog tjedna. E, među e, glavnim e, događajima sastanka bio je sastanak sa premijerom Ukrajine Oleksijem Končarekom koji je potvrdio predanost Ukrajine u borbi protiv korupcije i u reformi pravosuđa kao i u monetarnom sektoru. Oba sastanka sa kolegama iz parlamenta i predstavnici predstavnicima vlade su potvrdila da nove vijesti e, žele nastaviti reformski kurs svojih prethodnika i da imaju ambiciozne ciljeve za produbljenje integracije s Europskom unijom. Mi smo izrazili svoju punu podršku e, i naglasili da takozvani turbo režim donošenja zakona ne bi smio e, dovesti do manje prostora za parlamentarne procedure i, e, za isključenje civilnog društva te ne bi smjelo utjecati na kvalitetu e, zakona. Također je održan sastanak sa načelnikom vijeća za nacionalnu sigurnost gospodinom Danilovom o sigurnosti sigurnosnoj situaciji. On je potvrdio da je predsjednik e, opredjeljen da okonča sukob na istoku, ali ne pod svaku cijenu, a osobito ne na temelju uvjeta koje diktira Rusija. Suradnja s nato e, je e, vrlo cijenjena u Ukrajini i Ukrajina želi nastaviti putem učlanjenja u NATO Ovi ovisno o dinamici e, unutar te organizacije i ponašanju nekih njenih članova. E, također smo pozvali na snažniju prisutnost NATO-a na Crnom moru. Naši sugovornici e, su izrazili zahvalnost za podršku e, našeg parlamenta i reformskom procesu i suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Tražili su da Europski parlament podržava i dalje e, sankcije protiv Rusije. Mislim da mogu reći u ime e, našeg izaslanstva e, da je ova posjeta bila vrlo ohrabrujuća kad je riječ o smjeru novih vlasti koji je proevropski te da nas potiče da i dalje razvijamo suradnju sa Ukrajinom, a osobito sa vrhovnom radom. Na kraju ovog izvješća želim vas nadalje obavijestiti u svom drugom svojstvu kao predsjedavajućeg delegacija za odnose s Ukrajinom da imamo deseti sastanak Europsko-Ukrajinske parlamentarne udruženja, odnosno odbora e, tog udruženja u Strasburu 18. i 19. prosinca prošle godine, manje nego dva tjedna nakon posjete AFETA. Prema tome, to je bilo pravo vrijeme da nastavimo raspravu o mnogim temama o kojima smo govorili u Kijevu i da produbimo neke od tih tema. E, to je bio vrlo kolegijalan sastanak sa dobrim razumijevanjem među naše dvije komponente, ali i unutar ukrajinske skupine i to je e, dalo pozitivnu notu našem budućem radu. Zahvaljujem vam što ste saslušali moje izvješće sa ova dva sastanka, odnosno ove dvije posjete, a sada želim dati riječ stalnom izvjestitelju Ukrajinu, gospodinu Mišelu Galeru. Izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju. Podcrtavam ono e, što ste vi upravo rekli u svom sažetku. Kao stalni izvjestitelj ja sam mm, usredotočen na provedbu e, DCFDA e, sporazuma o pridruživanju i tu je bilo važno da e, shvatimo stajalište nove vlade zapravo sam mišljenja da nema sumnje da i ova nova vlada koja se sastoji iz jedne sasvim nove stranke, 80% su u radi novi zastupnici, da će oni e, nastaviti prethodnu orijentaciju zemlje. Pitanje je sada kako će E, riješiti provedbu sporazuma. E, parlamentarne sjednice i e, se odvijaju u jednom vrlo brzom tempu. Zakoni se vrlo brzo usvajaju jer sada stranka ima većinu, vladajuća stranka. Moramo međutim reći da tu ne smije trpjeti kvaliteta zakona. E, kao parlamentarac e, imao sam priliku da razgovaram sa kolegama i rekao sam im da e, trebaju shvatiti koja je uloga zastupnika u parlamentu. Da moraju sve prijedloge pažljivo proučiti i e, ta, kao i promjene koje ti zakoni e, sa sobom donose. E, s tim u vezi su se međutim dogodile stvari koje nitko nije želio. Cijeli je cijeli jedan paket e, starih zakona iz sovjetske ere e, su oni dokinuti u bloku. Mm, kao i neke uredbe koje je još donio Hruščov. E, recimo, a administrativna dodjela Krima Ukrajini To Ukrajina nikad nije dokinula. E, o tome se trebalo u najmanju ruku raspravljati. Evo to sam naglasio u našem, našem dijalogu i u našim dijalozima sa radom moramo to i dalje naglašavati da se ozbiljno shvati zadaća parlamenta. Znači li to, e, znači li to da moram stati u redu? Dakle, Sad sam vas samo htio upozoriti da zaključite, ali danas se moramo strogo držati vremena jer imamo niz točaka na dnevnom redu. E, da li netko želi uzeti riječ? Ne, ne vidim nikoga. A ne, evo, izvolite. Oui, en tant que euh, kao drugi sudionik u ovoj misiji, ja bih dodao dvije primjedbe e, u ovoj, e, ovom izvrsnom izvještaju koji smo upravo čuli. Prvo, u ovoj novoj ekipi predsjednika i njegove vlade ima jedna vrlo dojmljiva karakteristika, naročito za jednog e, Francuza. To je vlada e, visokih tehnohrata. E, ljudi koji su uvjereni da s inteligencijom i brzinom se može transformirati zemlja. To je fascinantno. E, tu postoji stvarno jedna brzina, jedna lucidnost, ali i velika opasnost da se stvari prebrzo odlučuju i da javnost to neće slijediti, neće to shvatiti. E, e, E, imamo e, tradicionalnu e, podjelu između elite i javnosti, ali to vrlo često šteti u političkom životu. A druga frapantna stvar, to je već spomenuto, to je ova vrlo velika spremnost ove, ove ekipe da dođe do kompromisa sa Rusijom tu se odigrava nešto e, temeljno na, e, u ovom dijelu Europe. Ova spremnost e, Ukrajina će biti test za stajalište Putina i Rusije. Hvala. Hvala. Nitko se više nije javio za riječ. Pa sada zaključujem ovu točku dnevnog reda i prelazim na sljedeću. Ali prije nego što počnemo sa sljedećom točkom, želim vas podsjetiti da E, iz e, poštovanja prema našem e, glavnom govorniku ova glavni ulaz će biti zatvoren ako trebate izaći prije nego što se završi razmjena mišljenja molim vas koristite vrata sa strane. Evo ispričavam se na ovoj tehničkoj opasci, ali doista e, buka koja dolazi sa vrata ometa govornika. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je istočno partnerstvo, vizija razvoja nakon 2020. godine. Ovo je javno saslušanje o istočnom partnerstvu, o viziji razvoja nakon 2020. godine, pa ćemo sada uzeti pauzu od nekoliko sekundi kako bi govornici došli i sjeli za podi. Um, Hvala. Dakle, vraćamo se na točku dnevnog reda istočno partnerstvo. 2019. godina obilježila je desetu obljetnicu istočnog partnerstva, ali to je bila vrlo izazovna eh, godina za te zemlje kako se vidi i iz dalekosežnih političkih događanja, javnim nemojrima, e, izborima. 2020. E, godina će biti jednako izazovna. Nekoliko država će imati lokalne parlamentarne ili čak predsjedničke izbore. Sa stanovišta Europske unije tu će godinu obilježiti sastanak na vrhu e, koji će se održati u Briselu na proljeće. Uoči tog samita, e, kao što je bilo i 2017. godine, parlament će donijeti izvješće e, koje će sadržavati preporuke vijeću, komisiji i e, službi za vanjsko djelovanje. Izvjestitelj je gospodin Austrevičius. Dakle, ovo saslušanje dolazi u pravi čas. Omogućit će nam da razmislimo o postignućima i nedostacima istočnog partnerstva deset godina nakon što je pokrenuto, ali također što je još važnije pomoći će nam da ocjenima kako i na koji način Evropska unija može bolje raditi kako bi podržala europske partnere e, u njihovim legitimnim europskim aspiracijama. Prije nego što dadem riječ izvjestitelju koji će nam dati kratak uvod, želim pozdraviti četiri govornika koje smo danas pozvali gospodin Sergi Gerasimčuk e, koji je zamjenik e, predsjedavajućeg odbora i e, predsjednik jugoistočne europskih studija u Ukrainian Prism, gospodin Korneli Kakačija koji je profesor političkih znanosti u Gruziji, u Tbiliziju i direktor Instituta za politiku u Gruziji, gospodin Gospođa Sinikula Kulasari e, iz Instituta za sigurnosne studije Europskog unija te gospodin Claudius Maniokas e, koji e, predsjedava odborom Estepa na sveučilištu u Vilniusu. E, da bismo raspravili o prezentacijama e, stručnjaka, pozvali smo i gospođu Katarinu Maternovu, e, koja je zamjenica direktora glavne uprave za susjedstvo i pregovore o proširenju i gospođu Angelinu Eichhorst. A sada dajem riječ izvjestitelju. Gospodine, imate pet minuta za svoje izvješće. Hvala, dobro jutro svima, dame i gospode. E, susjedstvo Evropske unije je mjesto e, gdje e, se evropski program za mir i stabilnost susreće sa susjednim zemljama. Istočno evropske zemlje, to je zemlje istočnog partnerstva, su u zoni izravnog utjecaja Evropske unije. One su u velike izložene u utjecaju europeizacije. E, prvo desetljeća inicijative europskog partnerstva, e, premda je započelo sporo i na početku nije bilo produktivno, sad se ubrzalo i imalo geopolitički učinak e, na te države. Mi smo e, sklopili e, sporazume e, osobito nakon 2014. godine. Ukrajina, Moldova i Gruzija postale su aktivne partnerice i prošle su kroz sveobuhvatne političke i gospodarske reforme premda sa različitim rezultatima u različitim vremenskim razdobljima. S Armenijom i Azerbajdžanom je suradnje i partnerstvo u tem utemeljeno više e, na e, pojedinim e, slučajevima odnosi sa Belarusom još uvijek se izgrađuju, a rezultati su manje predvidivi. Mi smo izabrali različite puteve, a sada želimo učinkovitiju eh, integraciju u različite sektorske inicijative i programe Europske unije, jačanje demokracije i demokratskih institucija, pri tome se pridržavajući međunarodnom pravu, suverenost i teritorijalni integritet moraju biti načela na kojima će se graditi bliži odnosi između Europske unije i njenih istočnih susjeda. Treba naglasiti važnost regionalne stabilnosti i europske sigurnosti i zato Europska unija mora imati snažniju i više proaktivnu ulogu e, podržavajući mirna rješenja postojećim sukobima. Dragi kolege i gosti, istočno partnerstvo e, treba daljnje političku podršku u narednom desetljeću svog postojanja. Vjerujem da će to dovesti do još opipljivijih rezultata i zajedničkih postignuća. Kao izvjestitelj o inicijativi za istočno partnerstvo vrlo sam zadovoljan e, što danas imamo e, istaknute stručnjake koje smo pozvali na današnju razmjenu mišljenju. Ja se radujem što ću, e, kao što očekujem, čuti vrlo promišljenu i značajnu razmjenu mišljenja. Hvala. E, Hvala, Petras. A sada dajem riječ gospodinu Gerasimčuku. Hvala lijepa predsjedatelju, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam ovdje. Podijelit ću e, s vama nekoliko razmišljanja o situacija u ovim zemljama s obzirom na program partnerstva. Postavit ću temeljno pitanje, e, to jest koji je napredak postignut u istočnom partnerstvu. Mm, e, treba podcrtati e, prioritete u odnosu sa susjedima. To je proširenje i bliži odnosi sa zemljama. Brisel je uložio mnogo sredstava u poticanje demokracije u tim zemljama to moramo imati na umu jer ćemo se vratiti na pitanje sigurnosti, stabilnosti i demokracije. Ove zemlje e, e, su dobile jedan e, primjeren program partnerstva. Švedska i Poljska su bile pioniri u tome, ali je onda slijedila cijela Evropska unija. E, razvilo se i partnerstvo između šest e, partnerskih zemalja. E, dobro upravljanje stabilnosti demokracije uz poticaj Europske unije dobro napreduje. Međutim, naročito u Ukrajini čujemo da nema sigurnosti, ljudi se tuže na to to je, se tiče i meke i tvrde sigurnosti. Znamo da Evropska unija e, želi se više uključiti u pitanja sigurnosti. E, stup sigurnosti je najslabiji stup u Evropskoj uniji. Ali kako bismo išli dalje sa istočnim partnerstvom, e, taj stup treba uzeti u obzir. U Šest zemalja e, još uvijek napreduju prema demokraciji. Imaju razne e, i često suprotne e, pristupe tom razvoju. Gruzija, Moldova i koje su potpisale sporazume, imamo i zemlje poput Armenije i Belorus koje su mnogo bliže Ruskoj federaciji. Rusija još uvijek kaže da je istočno partnerstvo te zemlje da su dio e, e, ruskog bloka. Imamo i druge aktere u rezi regiji koje treba uzeti u obzir. E, Kinezi su sve aktivniji, isto se tiče i Turske govoreći o zem, Bjelorus je e, ona zemlja koja je politički najbliža Ruskoj federaciji, najudaljenija od Europske unije. To ograničava brzinu e, reforme. Ne možemo očekivati e, neke pozitivne promjene u tom smislu. Belorus ima nezavisnu E, vanjsku politiku, ali se ipak podvrgava željama Rusije. Ona uvijek glasa na e, strani e, Rusije u Ujedinjenim narodima ona kaže da podržava Ukrajinu u svojim teritorijalnim, u teritorijalnim zahtjevima, ali kad se radi o glasanju onda zauzima rusku stranu. Imali smo te diskusije vrlo često s, našim kolegama iz Belorusa. Svaki puta oni kažu ništa ne, ne možemo to učinimo, govorimo o gospodarstvu. Belorus bi mo, mogao, mogao promijeniti, ne, neće promijeniti e, svoj stav. Belorus je e, prihvatila partnerstvo, ima radi na raznim projektima, ali Rusija uvijek može e, koristiti svoju ekonomsku i političku snagu da utječe na Belorus kako bi e, osigurala suradnju političkih elita tamo. E, ruska propaganda također odrađuje svoj posao. E, i pokazuje e, Evropskoj uniji da ne da prekine svoje ambicije za daljnju suradnju i približavanje. E, kaže, oni koji ne krše ruske ambicije će dobiti naklonost Rusije. Sve je to na, na nivou političkih elita, a e, e, Bjelorus e, i njeno društvo želi pragmatične solucije. Moldova i Ukrajina sada. Oni naravno podržavaju proeuropsku orijentaciju mi smo e, u 2009. E, potpisali ove sporazume, a od onda je došlo do znatnog napretka u demokratizaciji zemalja. E, one se sve više orijentiraju prema europskom tržištu. Imamo i popratne učinke. Separatisti u Transnistri u, i u Republici Moldovi su se sada priklonili europskom tržištu. E, to je zanimljiv razvoj. E, osim otvorenog sukoba između Rusije i Ukraje i zabrznutog sukoba u Moldovi, e, i Ukrajina i Moldova smatraju da je Rusija najveći izvor nesigurnosti za njih, najveća opasnost. Naravno i tamo postoje proruske e, snage. E, Daljne promjene u, Moldovi će možda e, se dogoditi ove godine kad imamo, očekujemo predsjedničke izbore. Vidjet ćemo kako, do kakvih će promjena doći, ako ikakvih. Kao što vidite, sporazum pridruživanja e, ne znači da je e, sve izvjesno u budućnosti. E, u Moldovi vidimo liberalno-demokratske stranke koje su e, bile u redu 2009. ali poslije je došlo do mnogo, mnogih skandala. E, e, na, naročito vidimo među pučanstvom da je došlo do nekog zamora što se tiče proeuropske orijentacije. Kao što sam rekao, e, veliki su izazov sljedeći predsjednički izbori u e, Moldovi. Rusija se jako trudi da e, integraciju s Evropskom unijom postavi u pod upitnik. Želi ograničiti entuzijazam za Evropsku uniju u tim zemljama Globalni trendovi također moraju biti uzeti u obzir. E, bilateralizam, e, digitalna revolucija e, i razne politički pomaci kojima smo sada svjedoci. Krajem veljače zajedno sa raznim zakladama E, imat ćemo e, nove scenarije za e, istočno partnerstvo kako bismo i dalje napravdovali u demokratizaciji, istočno istočno-evropskih zemljana, trebamo ulagati i dalje napore. Moramo im dati izričitu i kredibilnu perspektivu članstva u Europskoj uniji. I znam da, da u Europskoj uniji ima mnogo, a nema mnogo apetita, e, ima apetita za daljnje proširenje. Treba naći opciji, ako ne integracija, a onda bliže partnerstvo. Evropska unija mora uzeti u obzir i e, aspekte sigurnosti, kako meke, tako i tvrde sigurnosti e, mora uključiti e, u ove zemlje u svoje projekte na, za jačanje sigurnosti zemlje istočnog e, partnerstva mogu pasti u daljnju i još veću nestabilnost ako se ti napori na jačanju sigurnosti ne pojačaju. E, naravno imamo i civilno društvo i nevladine organizacije koje su tamo vrlo aktivne. Europska integracija je pitanje preživljavanja za građansko društvo pa će oni uvijek biti naši prirodni saveznici. Isto se tiče strateške komunikacije. E, imamo napredak u regiji e, u najranjivijim područjima što se tiče ruske propagande. E, imamo jednu veliku studiju baltičkih zemlja, višegradskih eh, zemalja i zemalja istočnog partnerstva. Istočnog partnerstva je uvijek najslabiji eh, karika u tom eh, lancu. Imamo tako o, veliku korupciju u svim tim zemljama. ruske dezinformacije i propaganda djeluju na pučanstvo Rusija koristi i e, regionalnu ranjivost na korupciju kako bi e, pridobila daljnje saveznike. To je naročito aktualno za Ukrajinu i Moldovu. Ključne stvari koje treba riješiti u sljedećem desetljeću jesu sigurnost, e, borba protiv propagande i korupcije. Hvala lijepa. Hvala lijepo na vašem mišljenju. Niste baš optimistično nastrojeni u odnosu na ove dvije zemlje, no e, slažem se s vama što se tiče samih zaključaka i kako izaći iz ove teške situacije. Sada ću dati riječ o našem gruzijskom kolegu, gospodinu Kači. Imate 12 minuta profesore za vašu prezentaciju. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Velika mi je čast što sam tu. E, čuo sam e, kolegu Sergeja, a ja ću sada pokušati e, više govoriti o Gruziji i o Azerbejdžanu. Prije toga ću postaviti jedno pitanje. Pitanje za mene, ali i za druge o čemu mi ovdje e, točno e, govorimo kada govorimo o regiji Kavkaz je bio dio te regije i vi ste 90. E, godina tako isto mislili. Međutim, nakon e, istočnog partnerstva stvar više nije jasno. Je li Kavkaz regija, podregija? Što je točno istočno partnerstvo? Je li to neka siva zona, nova istočna Europa? Što je to točno? To je pitanje koje e, moramo postaviti i kojim se moramo pozabaviti. E, što se tiče Južnog Kavkaza, e, Gruzija je potpisala e, sporazum o pridruživanju. Međutim, unatoč tome imamo, čini se da ta regija jednostavno je podijeljena. Ona je nekoć ekonomski govoreći bila E, zajednička, međutim sada e, jednostavno imamo različite orijentacije što se tiče vanjske politike u tim zemljama. Tako da je teško raditi na regionalnoj razini. Gruzija pokušava biti bliža Ukrajini i Moldovi, e, druge dvije zemlje E, e, Južnog Kavkaza kreću drugim putem. Što se tiče demokratskih e, reformi, tu isto imamo različite ciljeve. Nakon Velvet, dakle baršunaste revolucije u Armeniji, Armenija je pokušala e, provesti reforme mm, i e, iako još uvijek postoje problemi sa vladavinom pravom i e, malom korupcijom. Velike promjene imamo što se tiče javnog diskursa, više otvaranja i to je velika prilika za Europsku uniju i mislim da bi države članice trebale nastaviti podržavati reforme u Armeniji. Što se tiče Azerbejdžana, e, tu se je došlo do pogoršanja odnosa sa EU. Što se tiče pomoći Evropske unije, tu govorimo e, najviše o tehničkoj, humanitarnoj, ekonomskoj i energetskoj suradnji. Azerbejdžan E, nije toliko zainteresirana za demokratske reforme e, i e, da za partnerstvo s Europskom unijom. Čini se da sada više govorimo o, o, o prometu, energiji, reforme dobrog upravljanja. Što se tiče Gruzije, Gruzija ostaje jedan od glavnih partnera u demokratskim reformama Međutim, neki izazovi tu postoje. Imamo e, neke e, promjene što se tiče demokratskih promjena. Do njih je došlo 2018. 2019. Tu govorimo o predsjedničkim izborima, neuspjele e, reforme izbornih pravila, E, zatim e, suzbijanje e, demonstracija, dominacija jedne i jedine stranke, pravosudni sustav koji je politiziran, asimetrički, financijski, administrativni resursi, zatim politički utjecaj na televiziju i medije E, imat ćemo e, dakle test vrlo skoro sa novim izborima. Biti će izbori i u e, Azerbejdžanu. I to će sigurno uvjetovati budućnost. Što se tiče gospodarskog razvoja i trgovine, Ove tri zemlje pokušavaju izgraditi s Europskom unijom odnose na tri različite razine. Imamo CEPU e, od 2018. E, ali to ne uključuje CFTA. Imamo i e, rusku, pritisak Rusa koji utječu na loš način na suradnju s Europskom unijom. To je prepreka. Međutim, Evropska unija je i dalje važan trgovački partner i daje financijsku pomoć. Što se tiče Azerbejdžana, e, ugovorni odnosi i dalje se temelje na partnerskom e, dogovoru između EU i Azerbejdžana. E, radi se o, Evropska unija je veliki partner što se tiče energija. Azerbejdžan trenutačno e, daje 5% e, EU plina Evropskoj uniji. Što se tiče Gruzije, tu imamo DCFTA e, dogovor od 2014. Primjena samog ugovora je bio, bila otežana E, i e, dugo je trajala, međutim e, trebalo je provesti velike reforme što se tiče sigurnosti hrane i primjene europskih standarda. Međutim, prema statistikama iz 2019. EU nije najveći trgovinski partner Gruzije. CEAS je taj 53%, a Europska unija samo 22%. Dakle, drugim riječima, imamo još uvijek još uvijek puno mogućnosti da poboljšamo trgovinske odnose između Europske unije i Gruzije. Što se tiče regionalne sigurnosti, stabilnosti i e, sigurnosti, imamo sukob sa Azerbejdžanom i Armenijom. E, i to e, ugrožava regionalnu sigurnost upravo zbog tog sukoba. E, uloga EU je ovdje ograničena. Interesi u Azerbejdžanu smatraju da je EU zapravo pasivno sudjeluje u tom sukobu, a Rusija E, manipulira i e, civilno društvo i Azerbeđana i Armenije i to sve otežava stvari. Što se tiče situacije u Gruziji, e, tu je situacija ugrožena što se tiče sigurnije zbog toga što se sve više utječe na granice, borderization kako to zovemo, a to podržava Rusija iako je to još uvijek veliki izazov za, za godine koje su pred nama u odnosu na sigurnost Gruzije. Gruzija ipak ima dilemu u odnosu na Rusiju. Gruzija pokušava održati e, veze s Europskom unijom. Mi smo 2008. imali, 2018. imali vrlo važnu misiju za stabilnost u Gruziji. E, Grozija ima trupe u Maliju i prisutne u nekim drugim EU e misijama. Najveći izazov ovdje odnosi se na demokraciju. I što se tiče preporuka, Evropska unija e, bi trebala stvarno e, insistirati na e, razvoju demokracije. To je nešto što je najrelevantnije za Gruziju, možda i za Armeniju. Sljedeća godina će biti od kritične važnosti za demokratski e, razvoj i promjene u Gruziji. Moguće bi bilo da dođe i do nazadovanja zbog nesigurne situacije u Gruzije. Rusija, Turska i Čajna bi mogle e, manipulirati situaciju u ovoj regiji. Što se tiče gospodarskog razvoja, trebamo e, povećati infrastrukturne e, projekte te pomoći Gruziji da provede ovaj troškovno zahtjevne dijelove dcfte A, dakle, možda e, možemo sada razmišljati o inicijativi da e, započnemo sa jednim e, paktom o stabilnosti koji će uključiti i Južni Kapkaz. O tome bismo trebali posebno razgovarati, ali to je jedna od tih ideja. Nadalje, E, trebamo imati jedan regionalni pristup, ali inicijative trebaju biti na neki način skrojene po mjeri. Imamo e, novo vodstvo u Europskom parlamentu i trebate imati na umu da je ova regija doista važna. E, važno je insistirati na tijem regionalnom identitetu i za to trebamo izraditi novi plan rada or bilateral tracks and uh, to have joint monitoring groups which actually Imamo, uh, trebamo uključiti institucije, uh, civilno društvo, poduzeća kako bi bili učinkoviti. E, trebate iskoristiti ulogu Europske unije kako bismo osnažili demokratske promjene, naročito u E, Gruziji e, osnažiti lokalno demokratske vrijednosti i civilno društvo. Stabilnost je važna. Međutim, demokratske reforme su e, od ključne važnosti za ovu regiju trenutačno. I sada da zaključim, ono što je isto tako važno, to je da e, insistiramo na demokratizaciji i stabilnosti šire regije. Hvala profesore na ovom vašem mišljenju o ove tri zemlje. A sada ću dati e, mikrofon gospođi Sari na 12 minuta. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Doista mi je veliko zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama. Htjela bih zahvaliti prethodnim govornicima koji su objasnili situaciju kakva je sada i e, izazove u današnjoj regiji. Vi ste to e, doista dobro e, napravili. Moja misija danas je da gledam što dalje, što nam je činiti kako prilagoditi okvir istočnog partnerstva kako bi mogli kapitalizirati u odnosu na e, sve ono što smo učinili do sada, ali i gledati unaprijed. E, ja, mi smo obavili jednu analizu zajedno sa kolegom e, Stanislavom Sekijerom prošle godine i to je temelj za moju analizu. Ja smatram da trebamo ići u tri smjera. Tri smjera prvi E, možete dobiti naravno kopiju ovog e, izvješća, e, ove analize. Tu je upravo na stolu, na desnoj strani. Dakle, prva stvar, prvi cilj to je dakle ažuriranje mentalnih mapa i načina razmišljanja o istočnom partnerstvu. To nije ista regija kao ona koja je bila prije deset godina. Radi se o vrlo dinamičnoj regiji. Istočno partnerstvo eh, ne treba imati više ove ciljene države, niti bi to trebao biti dobrotvorni projekt. Ovdje su to eh, danas pravi partneri eh, koji doista doprinose našim zajedničkim ciljevima. Trebamo se podsjetiti da u istočnoj da je istočno partnerstvo korisno i za gospodarstvo Europske unije doprinosi učinkovitosti e, naših poduzeća, naš dobro političko, politički utjecaj, ali osnažuje i sigurnost Europske unije. O svemu ovome e, trebamo bolje komunicirati e, u odnosu na europske građane. Vrlo često smo ostali negdje u prošlosti što se tiče načina razmišljanja. Imamo naravno tu sada i e, države iz Golfskog zaljeva, Kinu e, i e, Tursku koje su sve prisutnije u zemljama nekadašnjeg istočnog partnerstva. Dakle, nije više važna samo uloga Rusije, već je uloga i drugih velikih sila u ovoj regiji sada relevantna. Ponekad trebamo biti svjesni toga da te treće zemlje ne, ne djeluju na isti način kao mi. Međutim, to e, u svakom slučaju poboljšava ekonomsku otpornost e, zemalja istočnog partnerstva i tu e, je i naš interes. Postoji mogućnost da imamo jače partnerstvo i to sa e, nekim snagama u regiji koje razmišljaju slično kao i mi. E, postoji šansa za bolju koordinaciju naših politika. E, G7, sastanak ambasadora G7 u Ukrajini je dobar primjer za to. Možemo razmisliti o sličnim inicijativama i odnosu na druge zemlje istočnog partnerstva postoji također sve više veza između istočnog i južnog e, susjedstva. Ne mislim da o politici susjedstva treba razmišljati isključivo. EU e treba imati pristup e, koji je sveobuhvatan i jednu integriranu strategiju kako bi se uhvatila u koštac s izazovima koji dolaze i s istoka i s juga. O tome možemo kasnije detaljnije. A sada prelazim na e, sljedeći e, smjer u kojemu trebamo ići kako bismo ažurirali naše politike. Trebamo poboljšati strategije kako bismo e, podržali promjene i reforme u istočnom susjedstvu. Trebamo optimizirati i skrojiti po mjeri naše strategije kako bismo se uhvatili u koštac sa preprekama koje postoje od slučaja do slučaja. Na taj način bismo imali i bolji utjecaj na budućnost. Ponekad politička elita Eh, okljeva i ne djeluje. Eh, I ovdje trebamo primijeniti načelo pametnog uvjetovanja. Trebamo eh, usmjeriti naša sredstva prema civilnom društvu. Moldova je upravo primjer za to za takav pristup koji je bio doista uspješan. Ponekad postoje i druge grupe koje okljevaju s promjenama i koje sumničavo gledaju na agendu Europske unije. Trebamo ih uvjeriti u suprotno. Općenito govoreći, Europska unija treba proširiti lepezu svojih partnera. Civilno društvo uvijek je bio odličan saveznik i nastavit će to biti u budućnosti. Ali trebamo gledati čak i dalje od toga. Moramo biti e, e, proaktivni, proaktivno se povezati sa drugim e, grupama koje podržavaju integraciju EU, dijasporu i tako dalje. Europska unija može razmisliti o socijalnom impaktu svog, svojih politika na istoku. E, sam gospodarski rast nije dovoljan da bi zgrađeni bili zadovoljni. Moramo razmisliti o poticajima koji će pomoći građanima, e, velikom broju građana, ne samo eliti. E, to što nema napretka, e, to je možda povezano sa nedostatkom znanja i e, infrastrukture i povezanosti. Kako bismo riješili ovaj problem, treba nam bolja strategija za komunikaciju, bolja veza sa poduzetništvom i industrijom i investirati u projekte vezane za infrastrukturu. E, trebamo se prilagoditi ovom e, eri, informatičkoj eri. Moramo razviti jednostavne, pristupačne poruke u odnosu na ono što Evropska unija čini u ovim zemljama i na koji način e, je to korisno za građane. Dalje trebamo pomaći lokalnim poduzećima kako bi oni stvarno E, imali koristi od boljih e, trgovinskih odnosa, primjer u Gruziji. Kako oni mogu učinkovitije pristupiti EU tržištu, kako mogu poboljšati svoju konkurentnost i dostići EU e standarde. Pridružene države mogu se pridružiti nekim agencijama i programima i trebamo e, ih e, uključiti, bolje uključivati u to kako bi e, se bolje uključili u cijelo ovo tržište. Što se tiče infrastrukture, stvarno je dobro da imamo više trgovine s Europskom unijom. Međutim, regionalna infrastruktura jedva da može ostati na ovoj razini infrastrukture. Trebamo razviti njihovu infrastrukturu i e, prilagoditi je i uskladiti s infrastrukturom u Europskoj uniji. I to je doista ono što je od ključne važnosti za sljedeću dekadu, za sljedeće desetljeće. Moramo e, biti svjesni toga e, da postoji e, nezavisno što se tiče sigurnosti između, e, oprostite, da postoji da, da evropska sigurnost ovisi o sigurnosti istočnog partnerstva i obratno. Ono što se dogodilo na istoku Dogodilo se e, kasnije na zapadu, e, ovdje govorim o kibernetičkim napadama. E, hibridni problemi vezani za sigurnost su relevantni za istočno partnerstvo EU i to je mjesto gdje možemo i trebamo surađivati. Nadalje trebamo poboljšati e, suradnju u odnosu na kibernetičku e, sigurnost i mjere protiv pranja novca. E, to je primjer gdje je potrebna stvarno dobra i iscrpna suradnja. oni bi mogli sudjelovati u vježbama za borbu protiv i za osnaženje kibernetičke sigurnosti. Dakle, to je, tu, tu postoje nedostaci i to trebamo premostiti. Izuzetno je važno da Evropska unija proaktivno djeluje. To je bolje nego djelovati nakon što je došlo do ugroženja sigurnosti. Jer to je onda košta puno više. Treća stvar, korupcija. Na nju treba gledati kao na pitanje E, koje je vezano i za sigurnost, a ne samo e, za upravljanje i e, gospodarstvo. Ovdje uključujem i hibridne prijetnje. Borba protiv korupcije treba biti sveobuhvatna, treba osnažiti otpornost u ovim zemljama. Dimenzija post factum koja je dio borbe protiv e, korupcije treba biti e, usklađena sa preventivnim akcijama. Hvala gospođo Sari e, na ovom razmišljanju o budućnosti europskog partnerstva. Nadamo se da će preživjeti sljedeće desetljeće i da će te zemlje konačno pristupiti Europskoj uniji. A sada mišljenje iz Vilniusa o istočnom partnerstvu. Hvala dame i gospodo. E, tijekom više od desetljeća svog postojanja istočno partnerstvo se pokazalo ključnim načinom suradnje s istočnim susjedima. Oni su se približili Europskoj uniji, a kada je riječ o razinama međuovisnosti koja je postignuta, istočno partnerstvo je bez sumnje uspješno. Međutim, tijekom ovog desetljeća projekta E, on je pokazao svoje vlastita ograničenja i dileme. Većina tih ograničenja su ograničenja same Europske unije prvo politički cilj istočnog partnerstva? Je li to promicanje europskih vrijednosti, demokracija, ljudsko prava, vladavina prava? Je li to europizacija istočnog susjedstva kad je riječ o standardima i normama ili je riječ o suverenosti i stabilnosti susjedstva? I kako se to odnosi na političke ciljeve? više sukladnosti između interesa Europske unije i potreba partnera je svakako put naprijed. Međutim, to nije jednostavno jer ti interesi i potrebe mogu biti kontradiktorni ili Europska unija možda nema ono što istočno susjedstvo najviše treba. Ono što je najpotrebnije, a što vi ne možete pružiti je sigurnost. To je najveća, najveće ograničenje i manjkavost europskog eh, partnerstva. Istočno partnerstvo je prošlo kroz nekoliko faza prilagodbe, uglavnom dobrodošle prilagodbe trebalo je na početku e, preobraziti e, susjede kako bi se e, približili Europske unije, ali nije bilo poticaja za članstvo. Nije uzeto u obzir situacija u postsovjetskim državama. Sniziti ambicije, uvesti više uzajamnosti i razlikovati susjede, pa zadnja dva trenda su E, dobro došla i mogu se nastaviti. Ambicija mora biti realna i mora uzeti u obzir ograničenja i resurse Europske unije. No potrebna je velika ambicija e, koja se temelji na e, resursima da li je riječ o perspektive članstva nekih susjeda? Pa to ne treba isključiti, ali to nije uvjet za napredak. Zapadni Balkan je to dobro pokazao. E, kontraproduktivno je previše se fokusirati na članstvo. Umjesto toga se treba fokusirati na prave instrumente. E, imamo najmanje dvije skupine zemalja, odnosno i više, e, sa različitim ciljevima i instrumentima. Jedna e, skupina su pridružene zemlje istočnog, Evrops, istočnog partnerstva koje su povezane sa Unijom vrlo ambicioznim sporazumima i putovanje, bezvisno putovanje, dakle Ukrajina, Moldova i Gruzija su pridružene zemlje. Još jedna skupina su Armenija, Azerbejdžan i Belarus. Oni nemaju e, sporazum e, o pridruživanju. E, Armenija se približila tome, pa možda spada negdje između te dvije skupine. U prvoj skupini Ukrajina se ističe zbog veličine, važnosti i razine angažmana Europske unije. To je jedina država između tih šest gdje je Europska unija krenula u zajednički projekt izgradnja države e, koji nadilazi e, projekt stabilnosti e, i čak europeizacije. Pogledajmo te zemlje pojedinačno. Dakle, počnemo sa dvije zemlje koje su najskeptičnije e, kad je riječ o ponudi Europske unije, a to su Belarus i Azerbajdžan. Te zemlje žele povisiti razinu međuovisnosti s Europske unije e, u slučaju Azerbajdžana to je na području energetike vrlo visoko e, visoka međuovisnost e, glavni interes je suverenost i stabilnost a Europska unija je potrebna kao protuteža utjecaju Rusije i drugih međunarodnih aktera poput Kine, Turske i drugih ali e, ne žele promicanje europskih vrijednosti, osobito demokracije i ljudskih prava. Europska unija je ovdje suočena sa dilemom e, da li se i dalje selektivno angažirati e, ciljajući na stabilnost i suverenosti ili promicati svoje vrijednosti, ali time riskirati da će u potpunosti izgubiti utjecaj. Kad je riječ o pridruživanje, Sporazum o pridruživanju je jedan od najsloženijih sporazuma koje su zaključile Europske unije i treće zemlje. E, ti sporazumi su vrlo ambiciozni kad je riječ o e, pravu, odnosno o približavanju e, pravnog sustava. E, te su se zemlje opredijelile za usvajanje velikog dijela pravila Europske unije, ali tu postoje veliki problemi. Problem dizajna i problem kapaciteta opseg i dubina reformi e, koje se traže od pridruženih zemalja nije u skladu sa sadašnjoj razini društvenog i gospodarskog razvoja. Europska unija i dalje očekuje e, da će sporazumi u pridruživanju e, biti plan za modernizaciju Gruzije, Moldove i Ukrajine, ali u velikoj mjeri je upitno koliko to odgovara njihovim potrebama. Kao drugo, te zemlje nemaju kapacitet nositi se čak i s onim pravilima e, koji bi bili korisna za razvoj e, dakle potreban je kapacitet da se pomogne. E, moja dalja definicija preporuka zasniva se na rezultatima projekta e, Obzor i Eustrat, e, dakle istraživanja o stvarnoj provedbi e, sporazuma o pridruživanju, a premalo se to istražuje što se doista događa u tim zemljama osobito kad riječ o funkcioniranju pravne stečevine, e, to je pokazalo da većina pravne stečevine nije u središtu e, fokusa vlada tih zemalja e, i to je ispravno jer potrebne su druge stvari, gospodarski razvoj, sigurnost na primjer u Ukrajini, a do sada se Europska unija time bavi samo u Ukrajini. Moja istraživanja istraživanje su pokazala da prenošenje i provedba pravne stečevine Evropske unije eh, u mnogim područjima je eh, različita, ali bolja od očekivanja, zato što eh, se i dalje neformalno prilagođuju sporazumi o pridruživanju, čime se umanjuje opseg preuzetih obveza, a Evropska unija je prešutno to odobrila i složila se s tim. E, to olakšava teret e, usklađivanja zakonodavstva, ali e, tu nema konkretnog plana što izaziva nesigurnost među raznim dionicima kao što je civilno društvo, poslovni svijet i ulagatelji. Prethodno su e, udruge civilnog društva bile slabe u tim zemljama, također e, postoje i praznine u provedbi e, zbog slabih administrativnih kapaciteta, ali i zbog interesa koji postoje u tim zemljama. To su dva faktora koji se međusobno osnažuju, na primjer kad je riječ o energetici. Radi se samo na ograničenom broju reformi koje se izrazito odnose na preživljavanje tih država, na primjer sektor plina u Ukrajini. Provedba pravila Europske unije će biti sve složenija e, i vjerojatno je da provedba europskih pravila i e, primjena uvjetovanosti mogu postati samo e, prazna slova na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 Dakle, kada je riječ o preporukama, e, postoji prvo deficit sigurnosti e, koji se mora riješiti, ali ja ću se više usredotočiti na pridruživanje. Naravno, potrebno je nastaviti politiku sve veće ovisnosti e, prema nepridruženim zemljama. Europski parlament mora naći prostora za to iz geopolitičkih i strateških razloga. Treba dati prioritete ciljevima državotvorstva eh, i treba promicati izravna ulaganja iz inozemstva. Prenošenje eh, i provedba europskih zakona je skupa i iziskuje puno snažniju gospodarsku podlogu. Europska unija može dati gospodarske razloge za to time što bi pokrenula zajednički gospodarski prostor eh, gdje bi se otvorio eh, uslužni sektor i mislim da je to eh, najvažniji cilj koji će omogućiti da pridruživanje funkcionira i da gospodarski temelj funkcionira. I konačno eh, da bi eh, se omogućila provedba europskih eh, pravila, Europska unija treba krenuti na formalno i sistematsko prilagođavanje sporazuma o pridruživanju. Hvala. Hvala gospodine, kao što sam obećao na početku naše rasprave, pozvali smo i gospođu Eichhorst i gospođu Maternovu. Pa prvo ću zamoliti gospođu Ajkorst da uzme riječ ima deset minuta. Eh, hvala, hvala uvaženi zastupnici, eh, hvala gospodine predsjedavajući i hvala govornicima. Vrlo sam zadovoljna što ste me ovdje pozvali. Eh, doista su me impresionirale prezentacije. Ispričavam se što nisam mogla biti tu od početka, ali bilo je vrlo korisno čuti vas i čuti vaše preporuke koje ste dali Katerina Katarini i meni. Drago mi je da sam ovdje s Katarinom. E, puno se razmišlja i to je dobro, to je zdravo. E, također je dobro čuti ideje e, panela meni se e, sviđa ono što je rekla gospođa Sari, osobito o mentalnoj mapi treba stalno drugačije gledati na svijet jer svijet se stalno mijenja. E, želim reći četiri stvari ukratko e, Dakle, još jednom E, vrlo sam zadovoljna ovom javnom raspravom. Već smo prošli e, desetu obljetnicu. Puno toga se dogodilo u tih deset godina. Mi smo definitivno napredovali sa svakim od naših partnerstva, a i zajedno e, kad je riječ o istočnom partnerstvu na svim razinama postoji dinamičan odnos koji nije prije postojao. Ja sam među onima koji smatraju da moramo biti i puno više dinamični kad je riječ o diplomaciji, o angažmanu. E, riječ je e, dakle o službi za vanjsko djelovanje i visoko predstavniku, a već nekoliko puta e, smo čuli koliko ćemo veliki prioritet dati istočnom partnerstvu i sa svih šest zemalja na različitih različitim razinama. Sporazumi koji su do sada e, postignuti i ono što još trebamo, e, sve to znamo, ali važno je da smo pomogli stvoriti uvjeti da se ubrza ne samo daljna gospodarska integracija, već i političko pridruživanje. Dakle, razmišljajući o onome što rekla gospođa Sari, da svakako uzet ćemo u obzir sve elemente koje ste spomenuli, ali tu postoji i politički element. Dakle, potrebno je veći politički angažman na svim razinama, e, dakle, u našim glavnim gradovima e, dužnosnici se ponašaju sasvim drugačije nego prije deset godina, više se angažiraju naravno zajedno sa državama članicama. Ovdje je i Lisbon e, imao veliki utjecaj. Imali smo nekoliko političkih kriza i pitanja u različitim zemljama i mi smo zajedno radili na tome da ublažimo e, te situacije, da damo konkretne prijedloge za poboljšanje, Katarina dobro zna da e, premda koristimo niz instrumenata na terenu moramo ih koristiti još više. Mi smo vrlo aktivni, imamo okvir koji da nije postojao morali bismo ga stvoriti. Imamo e, snažan i stabilan okvir za suradnju sa svih šest država i vidimo kako to donosi korist građanima. I to e, se uvijek naglašava e, u našoj suradnji. Sada vidimo rezultate posljednjih šest mjeseci održavali smo strukturirane dijaloge i dobili smo veliki doprinos i od civilnog društva i od vlada i od svih vas i sada radimo na tome da to sve objedinimo kako bismo se pripremili za sastanak na vrhu koji će se održati u lipnju. Taj pristup dna prema gore je sada jako važan. Dakle, nije na meni da kažem da je to uspješna politika, ali mogu reći da smo uvelike napredovali. A sada, nakon 2020. godine, e, svi elementi koje smo spomenuli, možda su neki osjetljivi, e, jer moramo e, imati svih 27 država članica koja će nas podržavati i raditi također zajedno s nama i tu e, će biti nekih pitanja na vijeću u oči samita. E, spomenule su se sve važne riječi, uključivost, diferencijacija, ali kada je riječ o sektornom produbljavanju, potrebno je ugraditi nove prioritete ove komisije u dnevni red. Dakle, digitalizacija, klima, tu postoji niz pitanja i bit će vrlo uzbudljivo raditi na tome sa svih šest država. Sad ću se zaustaviti i odgovoriti na vaša pitanja ako ih ima. Hvala lijepa, gospođo Maternova. E, gospođa Maternova ima sada riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju, hvala Anđele na, eh, lijepim riječima, uvaženi zastupnici i zastupnice. Eh, htjela bih eh, pozdraviti činjenicu da imamo raspravu poput ove i najljepše zahvaljujem svima koji su govorili. Naročito me pre. Eh, impresionirao komentar gospodina Manjokasa. Odakle dolazimo? Istočno partnerstvo je mm, počelo nakon rata, nakon agresije na Gruziju 2009. u vrlo različitom političkom kontekstu. Sada vidimo desetu obljetnicu, gledamo e, deset sljedećih godina u još složenijem kontekstu. Mislim da mm, geopolitička smjena vektora sila je jedan od razloga zašto e, imamo toliko rasprava u vijeću i e, toliko zagovaranja e, nastavka politike e, jer ona nam mnogo nudi, kao što je rekla Anđelina. Što smo postigli, a odakle smo počeli? Ja ću naglasiti četiri točke u ovome. U prvom redu imamo tri pridružena člana sa svim izazovima koje to povlači koje veže mm, s Evropskom unijom e, mm, vežu ih vrlo složeni sporazumi. Mm, neki su komentatori rekli da su usvojeni kao najbolja praksa, a ne, ne kao najbolja prikladnost za te zemlje. E, e, ti sporazumi nisu bili e, podešeni zemljama za koje su e, sklopljeni. Međutim, se to dogodilo u drugačijem e, kontekstu. Očekivanje je to bilo da će to biti predvorje za užu asocijaciju da će to dovesti onda do sljedeće sobe koja će biti bliža proširenju. Sporan, kad tražite kreditnu karticu ne tražite ono što piše dolje u sitnim slovima. Nismo gledali na detalje ni u tim sporazumima. U tijekom deset godina kompenzirali smo tu složenost na neki način. E, dati ću vam tri konkretna primjera kako smo to uradili u slučaju Ukrajine. To smo napravili institucionalno. Potrošili smo e, mnogo napora i naročito u posljednjih pet godina u e, reorijentiranju sustava. E, odmakli smo se od projekata u sveobuhvatne programe reformi u tim zemljama. Da, to je više sustavno u pridruženim zemljama, što manje pomoći imamo E, to će to imati slabije učinke, ali čak i u Azerbeđanu i Gruzi e, e, rješavali smo neke probleme. Azerbeđan gospodarstvo u Belarusu radimo na reformi E, poduzeća, e, ulagačke klime i tako dalje. Uvodimo sustavne promjene u zemlji. E, u Gruziji ili Ukrajini podržavamo ambicije reformi sve to tjerano akijom. Manio, gospodin Maniokas je rekao da to možda i nije najvažnije za te zemlje, ali mi ih transformiramo u decentralizacija, javna administracija u, u Ukrajini i tako dalje. E, od projekata idemo u mjere koje po potiču reforme. Drugo, mi naš odnos sa građanskim društvom e, se produbljuje. E, on je sada na sasvim drugačijoj razini. E, mi potičemo reforme, mi upotrebljavamo cijelu birokratsku snagu Evropske unije da se riješimo sumnjevaca da e, unosimo kapital, nove jezike i u te zemlje. Mi smo uložili e, sa e, bivšom predsjednicom komisije, sa bivšim povjerenikom i sadašnjim povjerenikom sada uvodimo međunarodnu financijsku zajednicu institucije u te zemlje. Uložili smo mnogo napora, ne samo da surađujemo s njima, poticali smo te reformske agende u spomenutim zemljama. E, to su velike promjene. E, prioriteti, iz Rige, e, onih 12 isporučivih rezultata E, su nam dali vrlo koristan okvir za sve te aktivnosti. U Ukrajini smo išli korak dalje jer imamo grupu podrške za Ukrajinu koja je e, jedinstveni subjekt, jedina radna skupina koju imamo izvan granica EU-a. E a grupa podrške nam e, pomaže da eksperimentiramo s tim stvarima i onda ih primijenimo i u drugim zemljama. Slažem se s onim što ste rekli o a key driven e, e, na taj smo način mogli kompenzirati za one propuste iz prošlosti Samo nekoliko primjera onoga što smo učinili e, ovim pristupom. Jedan primjer koji je moj bivši povjerenik naglašavao u dijelu svijeta koji je imao e, velike oscilacije valute sada malim i srednjim poduzećima pomažemo e, do 50% u lokalnoj valuti, što je veliki napredak, kao što je Anđelina rekla. E, to, to moraju biti i naši novi prioriteti. Zeleni plan e, se odrazio u ulaganjima u infrastrukturu E, iskorištavanje otpadnih voda, recikliranje, javni promet. E, ono što je bilo nezamislivo još prije tri godine. Imamo nešto na što možemo nadograditi u smislu prioriteta u novoj geopolitičkoj komisiji. Mm. Ako gledamo na proces i našu, i ako gledamo javnu raspravu, imamo koristan okvir koji se javlja sada za sljedećih deset godina, a to je e, otpornost, resilience. E, otpornost je pojam koji se može koristiti vrlo dobro za gotovo sve aspekte, e, recimo okolišna otpornost, raznolikost, energetska otpornost E, e, energetska učinkovitost za Ukrajinu. On, ona ona i kad, kad bi imala Ukrajina energetsku učinkovitost na najnižoj razini e, najzadnje po tome evropske, zemlje Evropske unije, onda ne bi trebala uvoziti ni tonu plina. Prema tome, na tome treba poraditi. Upravljanje, e, vladavina prava, e, stalno promicanje demokratizacije i to zahtjeva mnogo napora s naše strane. E, zaključila bih time da kažem Vode se e, mnoge rasprave i u Europskom parlamentu e, o e, diversifikaciji. Moramo biti pragmatični, naravno, a mi to jesmo u komisiji. Imamo dva okvira. Istočno partnerstvo je okvir za širi koncept politike europskog susjedstva – E, politika koja obuhvaća istok i jug. Imamo regionalnu i bilateralnu dimenziju. U bilateralnoj dimenziji imamo mnogo diferencijacije koja se bazira na diferencijaciji zemalja. S praktične strane ne vidimo e, sukob između inkluzivnog e, e, okvira za istočno partnerstvo za šest zemalja, ali imamo velike mogućnosti e, za diferencijaciju koja na praktičnoj razini dolazi kroz bilateralne odnose sa zemljama. Tu onda pristup može biti mnogo primjereniji za pojedinu zemlju s kojom u tom trenutku pregovaramo ja sam spomenula dvije e, stvari, e, to je da e, vrlo cijenimo potporu Europskog parlamenta, ne samo AFETA, nego parlamenta u širem smislu. Gospodin Kubelius koji vodi forum za istočno susjedstvo to, je, to nam također pomaže u strateškoj komunikaciji s tim zemljama. Neki od vas su spomenuli da e, Evropska unija nije dobra u komuniciranju. Ne bismo imali Brexit da smo bili bolji komunikatori. E, ali to je nešto u što smo mnogo uložili. E, želimo brendirati našu pomoć. EU e za, EU for i EU za energetiku i tako dalje. Problem e, je da nismo na e, neutralnom teritoriju, već se moramo boriti protiv ogromne gomile dezinformacija. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolege i kolegice. Ehm, upravo smo čuli e, e, sada mišljenja, dobili smo mnogo informacija, komentara. E, ideja za budući razvoj dobili smo informacije i od egzekutive i od naših analitičara. E, evo, imamo mnogo e, materijala za razmišljanje, e, pa možemo to sada malo i raspraviti. Otvorit ću sada raspravu. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjedatelju. Hvala na odličnom inputu koji smo upravo dobili. Dijelim ono što je upravo rečeno to je politička rasprava. E, moramo izaći iz ovih e, udobnih soba i komunicirati s javnošću. E, svijet se vrlo brzo mijenja oko nas. Zemlje o kojima govorimo se, su se također jako promijenile i ne mogu si zamisliti da će da bismo imali rezultat koji nije ambiciozan. A ako bismo samo ponavljali ono što smo činili prethodnih deset godina, to je nemoguće. To mora biti naša startna točka. Druga stvar, kako ići dalje? Na prikladan način, na dobar način, e, uzimajući u obzir potrebe svake pojedine e, zemlje Mm. E, u stvari e, ne smijemo samo reagirati. Mm, moramo imati prikladne programe za svaku pojedinu zemlju, tailor-made programe. E, moramo uvjeriti sve države članice Europske unije da im moram, da moramo otvoriti perspektivu članstva Mm, možda je to još prerano, ali moramo u tome biti jedinstveni. Ovi sveobuhvatni programi koji nisu samo projekti, to su sveobuhvatni programi reforme. E, de facto mnoge od tih zemalja imaju potencijal da se brže razvijaju i e, brže približe e, nama i bez nekih formalnih etiketa jer kandidat, e, status kandidata vas automatski ne približava Evropske, u Evropskoj uniji. E, primjer je zato Turska. E, Makedonija je dobila etiketu kandidata. Ali, ali pregovori ne idu dalje. ne smijemo se fokusirati on formalni status, već na substancu e, onoga što se dešava. E. Te zemlje moraju doći u takovu situaciju, e, moraju se integrirati sa drugim zemljama, povezati s drugim zemljama u smislu infrastrukture i kako bi onda stvarnost bila takva da možemo reći evo to je sada naš kandidat za članstvo. moramo eh, i dalje tjerati ove projekte uključujući i projekt suradnje sa civilnim društvom. I na kraju, kao što je rekla gospođa Sari, e, trebamo malo ažurirati naše mentalne karte, zemljopisne karte. E, evo, e, naravno članstvo je još daleko, ali treba ih spominjati jer je to dio naše rasprave. Gospodin Kobilijes ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. Vr, e, samo kratko. Hvala na svim ovim e, izlaganjima. bila su vrlo korisna. E, otpornost je vrlo dobra riječ, ali kad gledam tu temu otpornost, naglasio bih na neki način ono gdje moramo govoriti o psihološkoj otpornosti društava u tim zemljama. Moja glavna zabrinutost jeste kako održati motivaciju ne samo političara u tim zemljama, već i društava e, da i dalje e, budu orijentirani prema reformama. A, možemo im reći ako se reformirate život će, vam se, život će vam se popraviti, ali ljude je teško uvjeriti. Oni e, e, znaju što se dogodilo u susjednim regijama, stoga se slažem e, s onim što je rečeno zbog nekih geopolitičkih razloga. Mi izbjegavamo riječ članstvo, ali to nam e, donosi novi izazov. Kako e, održati psihološku otpornost tih zemalja ako ne ne koristimo iskustva koja su bila e, korisna u srednjoj Europi. 90-ih godina je to održavalo našu otpornost na visokoj razini. To je bilo upravo to perspektiva članstva u Europskoj uniji. To je jedna stvar. Drugo, ako gledamo iskustvo Europske unije u 30 godina proteklih, drugo je prvo je srednja Europa, a drugo je zapadni Balkan. Tu imamo problema, ali e, ipak napredujemo. Zemlje istočnog partnerstva mm, moraju dobiti tu perspektivu. Zašto e, ne koristimo jezik koji koristimo za Zapadni Balkan, za zemlje istočnog partnerstva? Za, za njih, za te zemlje, vrlo pažljivo sam saslušao sva ova Ako koristimo tu paralelu sa e, Zapadnim Balkanom, e, ako to koristimo za istočno partnerstvo, onda mislim da bi to bilo dobro za e, održavanje njihove otpornosti, psihološke otpornosti. Ta psihološka otpornost je važna. Međutim, ljudi se e, zamaraju reformama, umorni su od njih jer one ne donose opipljive rezultate. Ako im ne damo veliku mrkvu, onda bismo mogli imati problema. Zato s naše strane moramo koristiti prikladan jezik i instrumente. I zadnje pitanje, možda ljudi iz komisije mm, ili visoki predstavnik mogu objasniti što će se dogositi, dogoditi sa metodologijom proširenja. To je uvjet da imamo odluku vijeća o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Mm, imamo neke francuske dokumente koji to objašnjavaju. Ili možemo promijeniti diskurs Mm, sa istočnim partnerstvom. Sljedeći e, govornik, gospodin Marijani, izvolite. Hvala predsjedniče. Ja sam pažljivo saslušao šest govornika. E, ono što je gospođa Sari rekla je točno. Mentalitet i kontekst e, se promijenio. Aktivizam Kine u Belarusu to treba uzeti u obzir. Jako sam bio iznenađen e, da nitko nije e, govorio o ekonomskoj e, euroazijskoj uniji. Ima pokušaja ekonomske suradnje koja nije na razini Evropske unije, ali koja se ustoličuje u Belorusiji i Armeniji i u Moldovi. E, I tu je, imamo novog aktera koga moramo uzeti u obzir. Moje pitanje, e, zapitao bih, e, ne prelazimo li od jedne karikature u drugu. Imamo države taoce Rusije ali imamo i e, možemo govoriti o državama taocima Evropske unije. E, kao što je rekao e, prvi govornik Pučanak, moramo napredavati, dati im perspektivu članstvama. Ali ljudi u prvom redu traže sigurnost, bolji život vrlo često e, je se e, došlo do entuzijazma zbog malih e, signala. Svi smo recimo slušali Marija Sartu i rekli smo Moldova je izabrala Europu, ali netko je rekao to neće izdržati ni šest mjeseci. Tu imamo klanove koji se vrlo često mijenja, E, smjenjuju na sceni. Mm. Prema tome trebamo gledati stvarnost u tim zemljama. E, e, što raditi sa ovom euroauzijskom unijom? Nitko nije govorio o 23. prosincu, a gospodin Alijef je o tome govorio. E, evo, pogledajte što se dešava e, sa Turskom, e, smo čuli. Turska više ne želi Evropsku uniju jer nema tu perspektivu. Imamo dva bloka, imamo bliske odnose Bjelorus, Moldova sa, u ovoj Euroazijskoj uniji ima nekih koji se više približavaju Europskoj uniji, ali situacija je svakako složena. Moramo biti, čovjek može biti e, sretan ako ima gospodarsko blagostanje, ali to blagostanje ne mora nužno doći od članstva u Europskoj uniji. Moramo uzeti u obzir i povijest e, i stvarnost pučanstva bio sam e, e, govornik e, u skupini Francuska-Ukrajina. Mm, I govorio sam s premijerom Ukrajine. On mi je rekao imat ćemo građanski rat jer Evropska unija nam želi nametnuti sporazum, a imali smo i sporazum sa Rusijom. Moramo ići E, e, na, postupati na način da izbjegnemo taj građanski rat. Ali expliquer ça dans le Donbass. Merci beaucoup. Uh, next request is from Mr. Basescu. Gospodin Basescu ima riječ. Hvala, gospodine predsjedatelju, i čestitam svim govornicima od kojih smo nešto doznali o situaciji s istočnim partnerstvom. Vi ste to učinili na jedan profesionalan način. E, govorili su ljudi koji su odgovorni e, za takvu jasnu sliku koju trebamo dobiti o istočnom partnerstvu. Točno je da je istočno partnerstvo e, imao povijesno značenje za zemlje koje su napustile Sovjetski savez i upravo im je istočno partnerstvo dalo mogućnost da ostanu ili pod kontrolom Moskve ili da izaberu zapadni utjecaj Evropske unije. Imamo e, vrlo veliki napredak u ovim zemljama i od ključne važnosti je činjenica da im je istočno partnerstvo dalo politički gledano mogućnost da e, idu u jednom ili u drugom smjeru. E, Međutim, ako takvo partnerstvo ne bude e, moglo funkcionirati u budućnosti, političari će gurati stvar u jednom ili drugom e, smjeru kako bi ostali e, u Europskoj uniji, u Carinskoj uniji ili biti pod utjecajem Rusije. Međutim, problem koji je pred nama nije taj da recimo ljudi iz e, Moldove, Ukrajine ne znaju što hoće. Stvar je u tome da im trebamo dati jasne izglede za budućnost i rješenja. Trenutačno Moldova i građanstvo iz Moldove e, je zbunjeno zbog e, stranaka koje postoje Neki govore da treba biti u Carinskoj uniji s Rusijom, a imamo stranku koja smatra da treba biti u Europskoj uniji. Međutim, nitko ih ne želi u Europskoj uniji. E, što se Moskve tiče, oni kažu nemamo granicu. A Europska unija kaže pak da još nije došao trenutak za raspravu o integraciji u EU. uniju. To je možda i točno. Međutim, ono što je ovdje od ključne e, važnosti to je da im damo neke izglede za budućnost. Hoće li e, Moldova biti e, ne sutra, već za možda 30-50 godina članica EU, unije, E, to je pitanje koje je važno. Jer e, će u protivnom e, naravno Rusija nastaviti sa svojim djelovanjem i držati tu zemlju pod kontrolom. Hvala. Hvala lijepa. Rusija ima veliki utjecaj na zemlje istočnog partnerstva i to putem propagande i time da korumpira političke e, elite. Nema sumnje. E, korupcija u tim e, zemljama je ruski proizvod. Gospodarske elite tih zemalja imaju veze sa e, e, Rusijom, a mnogo manje sa Europskom unijom. Rusija šalje naoružanje i tjera propagandu. Sve to jača e, ruski utjecaj i promiče ruske interese u tim regijama i stoga su e, građani tih zemalja malo zbunjeni e, paralelno sa njihovim svi teškoćama e, pate od te propagande i od propagande vlastitih političara Većina političara u tim zemljama ne rade u interesu svojih zemalja i naroda, već u vlastitom interesu, a taj vlastiti interes mogu promicati samo pomoću Rusije. Civilno društvo i njene organizacije, e, njegove organizacije su nemoćne vizavi tih političara i e, vizavi moći E, novca. E, nalazimo se u zatvorenom krugu. Ova dilema se ne može riješiti samo programima i postupcima. E, ova dilema se mora riješiti jednim udarcem. Trebamo inovativni pristup, inovativnu politiku. Um, I e, potpuno se slažem s kolegama i kolegicama koji kažu da moramo jasno govoriti, moramo e, eksplicitno reći da e, u jednom trenutku u budućnosti te zemlje će postati članice Europske unije. Da istočno partnerstvo se pokazalo, se iscrpilo kao format. Mora sada postojati evropska perspektiva, a usto trebamo i diferencirani pristup. U prvom redu moramo podupirati one zemlje koje e, su e, jasno rekle da žele biti članice Europske unije, poput Ukrajine, na primjer. Rusija mora od toga malo i trpjeti da da će, da će eh, Europa postati članica, da će ona da će on, to, te zemlje postati članice Europske unije. To mora eh, Rusija osjetiti. Eh, tako možemo podupirati civilno društvo u tim zemljama. Hvala. Nemamo još puno vremena. Upitat ću paneliste. Želi li možda odgovoriti? E, ne više od dvije minute tko od vas. Tko želi početi? Izvolite. Hvala lijepo na e, komentarima i povratnim informacijama. Ja sam e, zahvalan svima vama. E, ono o čemu možemo trenutačno razmišljati u odnosu na e, članstvo e, je li govorimo dakle o suradnji na razini EU, NATO, imamo različite inicijative. Znam da je u početku EU bila oprezna što se tiče ove inicijative, ali na kraju e, se je ustanovljeno da postoji dodana vrijednost te da zemlje Europske istočnog partnerstva mogu e, računati na to. Isto tako možemo govoriti o inicijativi u NATO što može otvoriti vrata zemljama istočnog partnerstva i konačno još uvijek imamo V4 format i format V4+. Zemlje e, VF trebaju e, iskoristiti ovu priliku. U Ukrajini nemamo građanski rat. Radi se o agresiji i to je nešto što stvarno treba e, naglasiti u ovom kontekstu. Hvala. Ova rasprava je bila doista zanimljiva. Drago mi je bilo čuti komisiju. Neke od ovih tema e, su zanimljive za sve nas. E, članstvo je važno, mnogi su to rekli, ali to ne može biti jedino pitanje koje se postavlja. Nešto što jesam razumio tijekom ovih godina, e, to je da EU e, aki je povijesno govoreći proizvod suradnje među državama i postoji i jedan ekonomski način razmišljanja u odnosu na ovaj aki. E, treba poboljšati suradnju. Drugim riječima, to ima smisla ukoliko postoji e, suradnja. E, međutim, potrebno je proširiti je i e, na druge stvari, usluge, E, trgovinu. Ako to ne učinimo, onda to nema smisla. Imamo iskustvo e, na Balkanu koje nam pokazuje da je to potrebno kako bi funkcionirala pravila Europske unije. Sama po sebi one nemaju veliku vrijednost. E, njihova vrijednost je ograničena, ali imaju smisla ako postoji interakcija. Ako imamo protok usluga i tako dalje. Ono što nadalje mora biti važno za Europsku uniju to je da poveže političke, diplomatske i tehničke kapacitete. Jer nije tu samo e, problem u tome što postoji e, manjak kapaciteta. Vrlo često govorimo stvarno o korupciji E, koje e, blokiraju ove zemlje u njihovom razvoju. Tako da se nadam da će diplomati, političari, tehnički stručnjaci surađivati kako bismo imali bolje institucije e, za europsko partnerstvo. Euronest, zajedničke institucije koje treba modernizirati. Hvala gospodin Kakačev, hvala lijepo. Ova rasprava je bila doista zanimljiva. Evo i ja ću neke stvari e, reći. E, kao prvo, postupak europeizacije. Radi se o jednom dugom e, procesu i nama je to jasno u regiji. Naravno da se te stvari neće dogoditi od danas do sutra. Međutim, postavljeno je još jedno pitanje. Postoji li još neki način e, da prihvatimo ovo za članstvo? E, vrlo često e, za Istočnu Europu govorili smo o proširenju, međutim sada postoji određeni rivalitet između Rusije i nekih drugih zemalja i Evropska unija ne želi e, sudjelovati u tome. Međutim, što se događa? Rusija stvara ove probleme namjerno. E, imamo vrlo jasno što se događa jer oni su svjesni toga da ako stvore više problema onda EU će imati stvarno e, poteškoća u odnosu na svoje aspiracije u odnosu na ove zemlje. Dakle, moramo biti realni u odnosu e, na e, ove zemlje. Dakle, vrlo je važno da spriječimo Rusiju, da e, ona pak spriječi širenje Evropske unije. Hvala. Komisija, želite li se vi uključiti? Izvolite. Hvala lijepo. Naravno da danas ne govorimo o, civilnom, o građanskom ratu u Ukrajini. E, e, međutim, e, ovi svi naši napori doista pomažu u tome da izbjegnemo da stvarno izbjegnemo više nasilja i to je nešto što e, trebamo e, naglasiti i podsjetiti građane Europske unije da shvate o čemu se radi. Radimo za mir. Bilo bi dobro e, da gospodin Galo ne sudjeluju u ovome, to smo činili što se tiče Balkana. Kao š... Sami ste rekli da je to bio dobar mehanizam na kojemu smo radili i hvala na ovim prijedlozima. Dali ste nam prijedloge o tome kako iskoristiti sve ovo institucionalno gledajući. Važno je da imamo sve ovo što činimo u odnosu na e, istočne partnere, na Balkan, e, e, a Sve je to važno i e, puno toga učimo iz ovog e, međusobnog e, oprašivanja, oplođivanja, jer se nadopunjuju ovi različiti projekti. Početkom veljače ćemo ovo prezentirati institucijama. Mi nastavljamo s intenzivnim radom i to je važno Važno je da e, razmišljamo tamo e, kako e, poboljšati situaciju, kako postići bolje rezultate. Ja znam da ste vi svi jako aktivni, parlament će se u to također uskoro uključiti i to je nešto što je od velike koristi. Što se tiče Euroazijske gospodarske unije, Armenija e, je e, članica Euroazijske e, ekonomske unije, a istovremeno je partner Europske unije. Mi ne tražimo od partnera da naprave samo jedan izbor, binarni izbor ili ili. Ima puno načina na koji možemo stvarno poštivati njihove izbore, izbore e, naših partnera. Ono što čine treba pak biti usklađeno sa kijom Europske unije, s našim zakonima, pravilima, međunarodnim zakonima. I upravo u tom smjeru idu naše rasprave. Dakle, htjela bih da stvari budu jasne. Stvarno, naši partneri ne moraju izabrati možemo raditi na različitim razinama. Hvala lijepo. Nekoliko e, ideja. E, imat ćemo e, uskoro više informacija o proširenju. E, ovdje stvarno imamo metodu koja se bazira na akiju. Aki ne transformira zemlje. I to je problematično jer to je jedna birokratska priroda. Dakle, e, potrebno je promijeniti državu e, u Balkanu, e, treba doći do, do pomirenja. Kako bismo istaknuli ono što nije vezano za eh, aki jer eh, je to jako važno. Trebamo raditi na temeljnim eh, problemima. Druga, što, drugo što sam htjela reći, nemamo građanski rat, on ne postoji u Ukrajini, ne radi se o tome, radi se o ruskoj agresiji. Moramo biti jasni, moramo biti čvrsti, moramo to jasno ponavljati stalno jer se i dalje spominje e, građanski rat. Ponekad smo defetisti e, u Europi. Međutim, čak i bez e, ideje i članstva mi jesmo e, stvarno e, doprinijeli toj nevjerojatnoj e, znatnoj demokratskoj transformaciji u Ukrajini. Predsjednik koji je imao sve uzde vlasti i moći u Ukrajini i to tijekom ratnog stanja nije ništa učinio kako ne bi, kako bi spriječio demokratsku veliku tranziciju i to je stvarno veliko e, postignuće. Mi smo to e, iskoristili bez obzira na činjenicu da naše opcije e, jesu ograničeni jer nismo nudili članstvo i toga su ljudi svjesni građani iz te regije. Dakle, ovo je stvarno odlična vijest i moramo biti svjesni toga. E, moramo e, biti ponosni na to. E, govorilo se o partnerstvu među tri člana. To je zanimljiv koncept. Međutim, kada govorimo o trokutu, to nije najbolji oblik snažnog partnerstva, ali zašto ne? Možemo o tome razmisliti. partnerstvo, istočno partnerstvo i politika susjedstva je prvo ponuđena Rusiji. Rusija je to odbila. Mi nismo ovdje djelovali protiv Rusije. Rusija nije bila zainteresirana. I to je Anđelina spomenula. Dakle, ne radi se tu o partnerstvu protiv Rusije, ne. Rusija jednostavno nije bila zainteresirana za partnerstvo. Hvala puno. Približavamo se kraju ove rasprave i pitam se možemo li u zadnjim trenucima računati na zaključnim primjedbama Petra Saustrevićija. Želite li zaključiti ovu raspravu? Hvala, vidim da je naša e, rasprava veliki doprinos izvješću Europskog parlamenta o istočnom partnerstvu. Iznijeli smo strateške ideje, e, važne zaključke i mi ćemo zajedno sa izvjestiteljima u sjeni sve dati od sebe da to ugradimo u konačni dokument. Razmatrajući istočno partnerstvo moramo eh, priznati nekoliko velikih stvari. Prvo, ta regija je sada globalizirana, izložena različitim rizicima političkim, gospodarskim, ponekad bilateralnim od strane većeg istočnog susjedstva. Moramo govoriti o susjedima susjeda postoji takav proces, on je neizbježan, a to nije nešto protiv tog susjeda, već je riječ o budućnosti istočnih partnera u načelu. Ali budimo otvoreni. Svi uspjesi i sva postignuća država istočnog partnerstva imat će veliki utjecaj na situaciju u Rusiji. Mi smo e, bili otvoreni, e, odnosno e, dopustili smo bezvizni režim zemljama istočnog partnerstva. To je poruka Rusiji. Ako e, se ta zemlja reformira, ako krene auto, ne autokratskim, već demokratskim pravcem, vrata su otvorena i mogu biti u istoj situaciji u kojoj su sada Ukrajina, Moldava i Gruzija. Međutim, moramo e, svoje instrumente, kako političke, tako i financijske, e, popraviti, izmijeniti. Moramo e, izmijeniti i institucionalni okvir kako bismo postigli svoj konačni cilj, a to je da zemlje istočnog partnerstva budu stabilne, da to budu buduće države članice, da budu pouzdani partneri. Stoga sam na svim govornicima koje smo danas pozvali. Zahvaljujem i europskim institucijama koje su danas dale svoj doprinos i e, svim e, članovima AFETA koji su izrazili svoja mišljenja. Očekujem veliku i učinkovitu suradnju kako bi smo e, dokument e, e, prilagodili budućnosti europskog partnerstva i Europske unije. Hvala svim kolegama koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Zahvaljujem i panelistima što su došli ovdje i s nama podijelili svoja mišljenja i komentare. Zahvaljujem i zaključujem ovaj dio rasprave. Right, Dame i gospodo, uvaženi kolege, molim vas zauzmite svoja mjesta. Ms. Matanova. A, gospođa Matanova. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. E, dame i gospodo, uvaženi kolege, nakon, nadam se, zanimljivog i produktivnog saslušanja o istočnom partnerstvu, pozdravljam i vas. Zahvaljujem Vitoldu što predsjeda jutrošnjem zasjedanju. Dolazimo do točke 11 dnevnog reda, a to je razmjena mišljenja o situaciji u Gruziji, uključujući i linija administrativnog razgraničenja i ja želim pozdraviti e, gospođu Kikahom e, e, Čihelvili i također i do predsjednika Gruzijskog parlamenta Kakao Kučava. Ovaj odbor pomno prati razvoj događaja u vašoj zemlji. Pridajemo veliku važnost odnosima između Europske unije i Gruzije. Naši kolege će nam govoriti do 12 satu onda će morati otići i govorit će o situaciji u regijama koje je okupirala Rusija, gdje je nedavno došlo do zabrinjavajuće eskalacije, te i o događanjima u Tbilisi Tbilisiju, eh, odnosno Tiflisu, osobito kad je riječ o eh, izbornom zakonu. A sada ću vama dati riječ, Hvala, dobro jutro, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospode. Zahvaljujem što ste me pozvali da danas govorimo o velikom izazovu u Gruziji, a to je nerješeni sukobi i e, okupacija teritorija e, od strane e, Ruske federacije. Ovo nije zamrznuti sukob, da pače, postoji dinamika na teritoriju, terenu i ona je vrlo negativna kad je riječ o implikaciji za sigurnost e, i Abhazija i Skinvali, odnosno Južna Osetija su sve više militarizirane. E, dakle, 70 do 80% stanovništva je otišlo, većina e, Gruzijaca je e, u prognanstvu, ne može se vratiti kući, a oni koji su ostali nemaju e, perspektive svake se godine održava veliki broj vojnih vježbi, a Južna Osetija e, trenutno ima 20.000 e, stanovnika i ona se pretvorila u zapravo vojnu bazu. E, postoji veliki broj ugovora između ruske vlade i tih područja koja su nevažeća u međunarodnom pravu, ali još uvijek Rusija e, ne poštuje e, sporazum e, o prekidu vatre. Imali smo veliki niz pregovora pod okrinjem Ujedinjenih naroda koji nastoje riješiti taj problem, no postoji još otvoreno pitanje i povrata prognanika. E, dakle, okruženje je iznimno teško još uvijek smo unatoč tome opredjeljeni za istraživanje mogućnosti e, za napredak kako bismo imali e, redovite sastanke o humanitarnim e, pitanjima i pitanjima sigurnosti. Ja zahvaljujem Europskoj uniji e, što se brine o ovom procesu. Zahvaljujem Europskoj uniji na misiji monitoringa koja ima jako važnu ulogu na terenu jer mi ćemo i dalje tražiti pristup misije na okupirani teritorij kako bi u potpunosti ispunila svoju misiju. E, to se do sada nije dopuštalo da ne spominjem e, vrlo arogantne e, postupke, na primjer 24. listopada prošle godine kada je takozvani južno-osetijski KGB otvoreno objavio da je e, zadržao monitore Europske unije, e, da ih je lišio slobode. Dakle, to područje E, je postalo e, e, područje uspostavljanja granice. Oni žele proći puno, prodrijeti puno dublje, zauzeti još teritorija koji je pod nadzorom centralne vlade. Oglušuju se na ultimatume, dakle oni zahtijevaju da se e, ukloni gruzijska policija. Oni su uzeli taoce e, i to civile, ranjive civile kako bi postigli svoje ciljeve. Već pet mjeseci e, jedini e, granični prijelaz između Južne Osetije i ostatka Gruzije je potpuno zatvoren, a to vrlo negativno utječe na 1500 ljudi koji žive u tom pograničnom području, koji su potpuno izolirani i u teškoj humanitarnoj situaciji jer su odsječeni e, kad je riječ o e, medicinskoj pomoći, mirovinama. E, mi smo izgubili ljude. Dakle, ne dopušta se hitna pomoć da pređe granicu. Podijeljene su obitelji, roditelji i mala djeca. To je ispod svih razina ljudskosti. To ne možemo više tolerirati. Ja sada E, govorim u ime tih ljudi i molim e, da im pomognete da se e, taj granični prijelaz ponovo otvori. Ja sam uvjerena da ćete nas podržati po tom humanitarnom pitanju i vjerujem da možemo glasnije zahtijevati da se okonča ta nepravda. Ima i tisuće drugih ljudi e, koji su umjetno e, podijeljeni. 116 e, sela u srcu Gruzije su podijeljene, 50 tisuća ljudi tamo živi. To je proces koji traje. Jučer popodne je Rusija nastavila graditi željeznu ogradu u jednom selu gdje smo već prošlog osmog mjeseca mjeseca vidjeli e, uspostavljanje granice. E, to je dodatni sigurnosni i humanitarni izazov s obje strane e, tog razgraničenja, osobito i za te bodljikave žice. 2018. i 2019. Rusi su zarobili 6000 ljudi koji su pokušavali iz okupiranog područja prijeći u Gruziju i obrnuto. To je slučaj službena statistika e, i to pokazuje kako ta podjela utječe na sve. Ja sam bila ovdje u Briselu i s nekima od vas sam razgovarala e, o e, uhićenju liječnika kojeg dugo nisu htjeli pustiti iz zatvora od Skinvaliju. To je izazvalo međunarodnu bunu i koja je pomogla da se to riješi, ali tijekom posljednjih nekoliko godina je bilo i drugih takvih slučajeva. Neki od njih su tragično završili. E, dakle, četiri e, gruzijskih mladića je poginulo a počinitelji e, su još uvijek na slobodi u okupiranom teritoriju jer nema pravde unatoč svim naporima. E, to pokazuje e, koliko se gaze osnovna ljudska prava uključujući pravo na život i koliko je potrebno uključiti i međunarodne instrumente za ljudska prava. 40 tisuća ljudi u Abhaziji gdje žive e, Gruzici su žrtve ove situacije. Oni su izloženi jasno etničkoj diskriminaciji njihova prava, na primjer na vlasništvo, e, na kretanje, na obrazovanje na maternjem jeziku e, se krše. Njihova situacija se od 2014. puno pogoršale kada je takozvani bivši predsjednik u Apaziji došao na vlast, on je morao odstupiti e, jer su ljudi vrlo nezadovoljni tom e, teškom situacijom. Dakle, sadašnja situacija nije e, u interesu nikoga od njih, niti Gruzijaca, niti Abhaza, niti Oseta. Tenkovi i Eh, bodljikave žice eh, ne služe dugoročnim interesima, ali nažalost to je stvarnost u Gruziji eh, i svi sada znamo da nije slučajno da se e, istočno partnerstvo pretvorilo u e, neriješene sukobe i kako e, to koči naš razvoj. Naš odgovor je jasan, dakle put europske integracije se ne može vratiti unazud. Mi želimo zadržati mir i stabilnost, ali to je vrlo osjetljiv E, svakodnevni e, zadatak, ali to nam je e, glavni prioritet. Mir sam po sebi je u temelju naše politike rješavanja sukoba. Sa Ruskom federacijom želimo dijalog kada je riječ o Abhazima i Osetima imamo proaktivnu mirovnu politiku iako postoje jasni napori danas se gurne u reaktivni eh, mod eh, želimo zaštititi osnovna prava stanovništva, poboljšati uvjete života, izgraditi mostove povjerenja e, preko tih umjetnih linija razgraničenja. E, stoga smo e, pokrenuli novu mirovnu inicijativu Koraci za bolju budućnost kako bi se moglo trgovati preko tih linija, kako bi se moglo imati pristup različitim službama službama. Inicijativa je E, dobila međunarodnu podršku e, i pohvale uključujući tu i Europski parlament, e, a moja vlada i parlament su na tome vrlo zahvalni. Također mi je drago što vam mogu reći da u ovoj fazi, premda smo u ranoj fazi provedbe, unatoč svih barijera postoje jasni znakovi suradnje i od Abhaza i od oseta Dakle, tijekom godinu i pol naši napori e, su se povećali. 2019 e, smo dva i pol puta više e, studenata imali iz Abhazije i Južne Osetije koji su se obrazovali zbog novih mogućnosti na terenu i kada smo e, pozivali na zajedničke trgovinske projekte dobili smo 15 puta više prijava e, što je daleko više nego što smo očekivali. To je e, stotinu prijava, a to je veliki broj za te male sredine. Dakle, pravi izazov je kako udovoljiti tom interesu jer je ovo mogućnost ulaganje u miru, stimulirajući kontakte među ljudima i dijalog. Stoga smo pokrenuli novi financijski instrument, mirovni fond. To je neprofitna organizacija koja će služiti tim ciljevima, a također ćemo e, tražiti doprinose i od naših partnera. Jer čak i sa vrlo, e, vrlo skromnim ulaganjem možemo postići veliki utjecaj. Vi imate središnju ulogu u mirovnom e, procesu. Mi smo vrlo, vrlo zahvalni i naravno e, nadamo se da ćemo s vama istražiti mogućnosti kako bi se podržale ove nove mogućnosti u mirovnom planu Gruzije. U duhu našeg pridruženog partnerstva e, naša suradnja je ključna za uspješno rješavanje sukoba, a to je važno i za trajni mir i stabilnost e, kako za Gruziju, tako i za Europu općenito što Europski parlament je u lipnju 2018. E, donio e, važnu rezoluciju o okupiranim teritorijima u Gruziji gdje se jasno kaže da je e, daljna okupacija gruzijskog teritorija velika prijetnja i da je neophodno riješiti te sukobe kako bi se osigurala stabilnost i mir u Europi u cjelini. Danas je Gruzija kao i uvijek e, opredjeljena i predana e, tome, a naš narod pokazuje podršku. E, čak 83% stanovništva podržava taj put. To je ne samo naš slobodni izbor, već naš izbor za slobodu. E, tako da je to e, dijelom e, plana Gruzije za sigurnost i mir. To je jako važno za našu zemlju i za rješenje sukoba. Važan je i recit reciprocitet kao i rezultati. Ja ću iznijeti primjer našeg zajedničkog postignuća kad je riječ o bezviznom kretanju. E, to je puno više od mogućnosti da naši građani putuju bez viza. Oni sada mogu e, prijeći tisuće kilometara bez prepreke. Već je to i snažan signal e, koji ljudima daje osjećaj da pripadaju Europi i to je nada alternativa e, na koju moramo ciljati. Dakle, ljudi koji ne mogu prijeći niti nekoliko metara da bi se rukovali sa svojim susjedima u nekim selima, dakle te barijere e, moraju pasti. Evo, bit će mi drago čuti vaša pitanja. Hvala. Hvala gospođo ministrice na ovim uvodnim riječima i potpredsjedniče, imate riječ. E, zahvaljujem predsjedniku AFETA i Europskom parlamentu na prilici da vam se obratim u ovom odboru. E, vi ste naši partneri, naši prijatelji. E, ovi sastanci su postali vrlo dobra prilika za bolju suradnju između Gruzije i europskih partnera. To drži e, Gruziju na međunarodnoj agendi. E, e, prošle godine na početku ovog stoljeća sjećamo se strahova u Gruziji. Danas nismo samo zemlja sa dugom poviješću već i zemlja koja zaslužuje mjesto u međunarodnoj zajednici. Neću mnogo govoriti o prijetnjama koje iz e, Rusije, o tome smo upravo mnogo toga čuli. Mm, mm, u proteklih 200 godina je Rusija predstavljala i predstavlja opasnost e, našem teritoriju. Ona krši sve međunarodne sporazume i međunarodno pravo. To ne ugrožava samo e, mir i stabilnost e, u Gruziji, već i u široj regiji. Naša suradnja s međunarodnom zajednicom je ključna da se to situacija riješi. Većina našeg pučanstva kaže da se želi integrirati u Europsku zajednicu. Imali smo o tome referendum. Od naše e, nezavisnosti Eh, vlada eh, gruzijskog eh, sna predstavlja stanovništvo i poduzima praktične korake da se ta situacija riješi. Sa sporazumom o pridruživanju postali smo strateški partneri E, izvoz je porastao za 32%, mnogi Gruzici putuju u Europu, imamo velike veze i jake veze sa energetskom zajednicom i e, tim putem treba nastaviti. Gruzijska e, vanjska politika je evropska, naše atlantske aspiracije E, su sada e, ugrađene u naš ustav. 2017. naš parlament uz veliku podršku e, i uz podršku Venecijanske komisije je proveo ustavne reforme kako bi se naš ustav uskladio sa propisima ustavnog prava i osigurao dugoročne demokratske interese. To je naša konačna tranzicija u parlamentarnu republiku europskog tipa. E, imamo e, ključne e, elemente demokracije, nezavisno pravosuđe, demokratske izabrane predstavnike u parlamentu i tako dalje. Imamo i nove poslovnik za parlament E, e, izvršna vlast je sada odgovornija parlamentu nego, prije. To je dovelo do velikog e, porasta i izvješća i o radu egzekutive. Mi ćemo zamijeniti miješani izborni sustav proporcionalnim sustavom do 2024. Mi ćemo se držiti preporuka OSS-a u tom smislu. E, politički konsensus je postignut e, i i izborna reforma je sama po sebi uspjeh. E, kao što možda znate, na naše razočaranje par, parlament nije usvojio E, zakon o razmjeni podataka i o izbornom pragu. E, to e, nije bilo prihvatljivo za veliki broj zastupnika. Taj izborni model koji bi bio osigurao visok stupanj demokracije. Da vas podsjetim, Gruzija je imala E, veliku šansu da već prije usvoji proporcionalni sustav i da to bude uvedeno već do 2020. Imali smo međutim u 2015. 2016. i 2017. nismo imali dovoljno e, podrške za to. Jedan glas nam je falio bio da e, taj zakon usvojeno gruzijski sustav e, e, će sada e, dakle biti promijenjen izborni sustav i nadamo se da će to biti provedeno 2024. pa ćemo imati tada drugačiju zastupljenost neke radikalne stranke pozivaju na oporbu i e, e, obstrukciju rada parlamenta. To blokira e, naš napredak prema demokraciji i ostvarivanju prava gruzijskog naroda. Demonstranti su imali jedno okupljanje, oni nisu blokirali ulaz u parlament Vladajuća stranka je izjavila spremnost za dijalog. E, željela je političku debatu sa civilnim društvom i sa oporbenim strankama e, sukladno e, propisima OSS-a. E, zahvalni smo našim međunarodnim partnerima i prijateljima na e, naporima da posreduju. Imali smo nekoliko rundi razgovora između oporbe i e, vladajuće stranke. obzirom na izbore 2020. još uvijek razgovaramo. Konsolidacija političkog spektra E, zasnovana na demokratskim načelima će nam omogućiti da pređemo na proporcionalno e, zastupanje ili e, u parlamentu do 2024. godine. Nažalost, tendencija za prosvjednike koje organizira oporbe da koristi i nasilje E, političke, te e, političke radikalne stranke pozivaju e, prosvjednike na upotrebu sile. Imali smo nekoliko stotina agresivnih prosvjednika koji su napali pa, parlamentarnu zgradu bacajući razne predmete, e, kamenje, e, plastične predmete i tako dalje. I e, neki policajci su također oteti. Nakon istrage smo vidjeli da je došlo možda do zloupotrebe sile od strane policije i tri policajca su optuženi. Sada je e, e, počeo i disciplinarni postupak protiv njih. E, a također su optuženi i neki članovi oporbenih stranaka. Recimo neki su od njih pripremali korištenje eksploziva E, policija je uhitila agresivne i nasilne prosvjednike. E, međutim, to nije kaznena optužba i to neće dovesti do ograničenja prava tih ljudi. E, reći ću vam nešto i o tome e, da koliko god cijenimo naše strateške partnere, želimo biti otvoreni s njima. E, međutim, e, tražimo objektivne informacije koje se baziraju na činjenicama. Zahtjev oporbe da se uključi njihova rezolucija o političkoj krizi to pokazuje, e, mi smo tu rezoluciju dozvolili, što pokazuje otvorenost vladajuće stranke za dijalog. Još jedno dostignuće 2019 e, je reforma pravosudnog sustava. Reforma se razvija sa e, potporom civilnog društva i političkih stranaka kao i međunarodne zajednice. Primarni je fokus na poboljšanju e, mehanizma disciplinarne odgovornosti sudaca. E, pravosudnu reformu su priznali naši partneri kao e, delegacija Europske unije i SAD. Mi stalno trpimo neopravdane napade na naš pravosudni sustav u posljednjoj e, presudi Europski sud e, je e, odlučio da nije došlo do kršenja međunarodnog prava i demokratskih prava u Gruziji. pa su optuženi morali prihvatiti odluku suda. Međutim, šteta je već učinjena E, odluka e, Međunarodnog suda za ljudska prava e, je dakle odstranila sumnju na kršenje načela pravosuđa i objektivnog suđenja u Gruziji. naravno, žalosno je da se desinformacije i dalje šire. te se dezinformacije još i dalje šire raznim kanalima u javnost. E, mi e, nakon 2012. E, smo uveli i mnogo veću slobodu medija. Sad treba samo 20 dana da dobijete licencu i dozvolu za osnivanje E, određene postaje. E, također imamo slobodan pristup internetu što je e, naravno imali smo niz reformi što se tiče vladavine prava. Štitimo ljudska prava, to je jedan od prioriteta naše vlade Eh, od 126 zemalja mi smo na ljestvici na 46. mjestu po korektnosti što se tiče poštivanja vladavine prava. Mm. Mi smo usvojili zakon o eliminiranju, brisanju svih e, diskriminatornih prava protiv e, raznih e, skupina borimo se protiv nasilja, protiv žena, e, borimo se za rodnu jednakost, borimo se protiv nasilja nad e, maloljetnicima. E, ove reforme koje su uvedene prošlih godine su znatno promijenile Gruziju. Ponosni smo na napredak koji smo postigli, idemo prema još većoj demokratizaciji. E, suverenitet Gruzije, integritet našeg teritorija je jedan od naših prioriteta. Mi živimo u veoma e, problematičnom geopolitičkom okruženju. Mir i stabilnost su ključni za nas da bismo napredovali. Hvala vam još jednom na pažnji i na stalnoj potpori za moju zemlju. Hvala ministre, hvala predsjedniče parlamenta na ovom. Mislim da malo kasnimo. E, imamo i briefing o situaciji u Libiji. E, sada imamo još 10 minuta, 12 minuta za raspravu. E, Gala, Kanjete, Juknjević i Grigorova su se javili za riječ. Na, Evo, Mr. Kabilius. Okay, and we start of course with Marina Kaljurand who chairs the Marina Kaljurand, sada eh, šef izaslanstva, sada ima riječ. Molim vas da budete eh, što kraći moguće. Hvala predsjedniče i pozdravljam naše gruzijske kolege u ovoj raspravi. E, ja sam e, šef izaslanstva za odnose sa Južnim Kafkasom. na što ću se sada ograničiti. Situacija u, Južnom Kafkazu, uključujući i liniju administrativnog razgraničenja. E, nadam se E, da ćemo e, širu raspravu imati 12. i 13. veljače na sastanku koji je već e, planiran i ministar Tikiša Švili će biti prisutan. Nažalost vidimo provokacije od ruskih vlasti i njihovih saveznika nastavljaju. Mm, formalna reintegracija tih teritorija u, ruski teritoriji je e, neprihvatljiva. E, Rusija nastavlja svojim destruktivnim putem. Ona krši obveze e, sporazuma iz 2008. godine. Imamo stalno e, kršenje tih e, e, dogovora, vojne vježbe na granicama, postavljanje bodljikave žice i tako dalje. Sve veće napetosti u Južnoj Oseti su dovele do zatvaranje prijelaznih točaka E, e, došlo je do e, podjele zajednica koje su prije živjele u miru. U prošlog listopada smo dali jednu izjavu o tome. Misija praćenja Europske unije igra ključnu ulogu u tom području. Okupirana područja su neprihvatljiva, ljudi tamo umiru oni ne mogu, nemaju pristupa bilisiju i e, e, zdravstvenoj skrbi. E, e Eh, oslobađanje eh, Virišavilija eh, je zaista vrlo dobro, to pozdravljamo, ali imamo još desetke ljudi koji su uhićeni i u, zatvoru jer su prešli granicu. U Abhasiji su održani takozvani predsjednički izbori Uh, usprkos prosvjeda međunarodne zajednice, nakon uh, tjedana uh, napetosti, takozvani predsjednik je odstupio. Na sreću nije došlo do fizičkih sukoba, međutim situacija je i dalje nestabilna, moramo biti oprezni jer će se novi izbori uskoro organizirati moramo iskoristiti svaku priliku kako bismo izrazili svoju predanost suverenosti Gruzije i njenoj e, teritorijalnoj e, njenom teritorijalnom integritetu ne možemo e, prihvatiti namješteni režim od strane Kremlja moramo koristiti pregovore i diplomaciju e, i kroz razgovore u Ženevi. Moramo poduzeti e, pragmatične korake za bolju budućnost Gruzije. Hvala lijepa kolegice na ovoj izjavi e, Pozdravljam goste u našem odboru još jednom. Sada dajem dvije minute Sandri Kanjete koja će nastupiti za pučane. Hvala. Evo, nadovezat ću se na, svoju kolegi, na ovo što je moja kolegica rekla. Govorit ću o unutarnjoj situaciji, o političkoj krizi u Gruziji. Upravo ste spomenuli da ovi ljudi koji su na ulicama da e, to podržava oporba. Ja imam dugo političko iskustvo popularnih e, pokreta i znam da niti jedna politička organizacija ne može potaknuti na desetke tisuće ljude na ulice. E, puno više treba za to. Upravo ste spomenuli činjenicu da E, potpora e, Gruzije za europsku integraciju sve veće i veće. Ma istovremeno možete vidjeti da Gruzici smatraju da je e, demokracija nazadovala u njihovoj zemlji i to je zabrinjavajuće zbog toga što Europski parlament i Europska komisija su uvijek podržavali, doista snažno podržavali. A uvijek su gledali na Gruziju nekako s visoka pokušavajući im pomoći e, što više moguće. Međutim, ako usporedimo eh, Ukrajinu gdje se odvija rat i to a stalno eh, imamo demokratske eh, reforme, a vi niste uspjeli E, e, u vašem obećanju e, što se tiče izbora i to nije dobro za Gruziju. Švili je rekao što se tiče gruzijskog sna da mnogi vođe oporbe će u budućnosti provesti dosta vremena u zatvorima i to je nešto što je jako teško prihvatiti. Činjenica da za predsjednik predsjednika Evropske Gruzije Bokerija da je ponovno pokrenut e, kazneni predmet nakon pet e, godina tišine. To je nešto što je stvarno zabrinjavajuće. Hvala i hvala što ste mi dali riječ što se tiče situacije e, u Oset, Južnoj Osetiji i o Haziji. E, slažem se da je situacija zabrinjavajuća. E, imamo e, nepoštivanje građanskih prava, pristup obuci i obrazovanju na materinjem jeziku, problem sa vlasništvom i pravom na vlasništvo. Sve se to događa tamo. A što se tiče e, situacije e, tamo, došlo je do ustavnih promjena i e, najavili su se proporcionalni izbori od 2024 Međutim, e, protesti se vežu upravo za to. Da, odlično je da EU i delegacije EU pokušavaju e, poboljšati dijalog između vlasti i e, oporbe kako bi se izašlo iz E, ove e, situacije, bezizlazne situacije. Što se tiče e, kompromisa, eventualnog kompromisa, što vi o tome mislite? Ja mislim da bi svaki kompromis trebao biti prihvaćen od strane političara. Kako, koje su za vas mogućnosti za izlazak iz ove krizne situacije gdje imamo stvarno sve veću polarizaciju političkog krajobraza i nažalost to se ne događa samo tamo. Hvala. Ja sam nešto htio reći u odnosu na e, Rusiju i njihovo uplitanje. Te u odnosu na činjenicu da je jako teško objasniti ostatku svijeta što se događa. Prije četiri godine ja sam e, e, stajao pored bodljikave žice i razgovarao putem prevoditelja s jednim poljoprivrednikom e, koji je izgubio pristup svojoj zemlji i time je izgubio sredstva za život. Izgubio je čak i svoj identitet. Jednostavno je rečeno da je to nova granica i da je sada na ruskom, a ne gruzijskom tlu, a bilo je to pak gruzijsko tlu. Dakle, to je nešto što, o čemu se ne govori u medijama. E, ja jes sam o tome govorio i ljudi doista ne znaju o tome ništa, da e, Rusi i dalje mijenjaju e, granice i pomjeraju e, granice. Imate slučajeve gdje se ljudi probude i vide da je e, promijenjena bodljikava žica i njegov, a i vaš, e, vaša imovina zajedno s tom. Hvala, gospođa Gregorova. Hvala gospodine ministre koji ste spomenuli Sačkore i doktora Vaja. Spomenuli ste ih i to je stvarno važno. Dva pitanja u vezi s njima. Znate li tko je e, platio e, jamstvo za izlazak e, doktora Baje, a ako dođe do neke nove situacije, E, označavanje e, dakle, teritorija i ponovo zadiranje u e, teritoriji. Ja sam stvarno iznenađena da se aktivistima i novinarima ne dopušta pristup. Vlada bi trebala svoje građane o tome informirati. Imam jedno važno pitanje i nadam se da smatrate da sam ja tu objektivna jer e, ja sam bila tamo i e, govorio sam u ime jednih i drugih e, i nemam nikakve informacije o tome da su oni blokirali parlament. Kada ste govorili o tome da ste sve bliže Europi i Europskoj uniji, E, je li mislite da se politički zatvorenici u, u vašoj zemlji e, slažu s tom izjavom? Hvala. Hvala. Hvala na e, informacijama. Ja se mogu složiti s ovim što ste rekli. Situacija je sve gora i gora. Mi je pratimo već dugi niz godina. Nažalost, naši e, promatrači se nalaze isto vrlo često u vrlo lošoj situaciji i e, doista moraju insistirati i e, i suprostaviti se vladi Ruske federacije i drugima. Nažalost, gruzijsko društvo razumije situaciju i e, razmišljaju baš kao i vi. Te je stoga e, dopuštalo e, Moskvi da se izražava u gruzijskom parlamentu i zbog toga je došlo do te jave lave, lavine protesta. E, tako da e, bih e, htjela čuti što vi mislite o deeskalaciji i kakav je scenarij koji imate za to. Bilo bi dobro da čujemo i koliko zatvorenika trenutačno imamo u zatočenju nakon ovih protesta. E, koji su se tamo dogodili. Hvala. Još četiri kolege, a nakon toga ćemo čuti odgovore. Mi ćemo završiti s radom u 12 e, i 15 minuta. Pa evo, budite kratki kako biste dali priliku panelistima da odgovore. Gospodin Gala, kratko pitanje. Koliko ste ljudi kontaktirali iz okupiranih teritorija kako biste im dali lijekove i slično? Recimo tijekom prošle godine. Naš kolega podpredsjednik uvijek e, ćete imati potporu za europsku orijentaciju. Međutim, to mora ići ruku pod ruku e, s ispunjenjem obveza s vaše strane E, vi kažete e, da e, nije uspjela promjena što se tiče izbornog zakona i da je to bilo neminovno. Ja se ne bih s tim, vaši parlamentarci se nisu slagali, slagali s tim. E, jer e, na jednu stranu je od vas zatraženo da promijenite taj zakon, a na drugu stranu ste sve učinili da to ostane e, tako kako je. Dakle, ako doista jeste evropljanin, priznajte da je to stvarno točno. Da se to dogodilo. Hvala, gospodin Gluksman, Hvala. Da, imate našu potpunu potporu što se tiče ruskog ruska okupacije i e, kretanja, trenda kretanja e, Gruzije prema Europskoj uniji. Međutim, ono što me brine, e, to je kazneni progon članova oporbe. Imate krizu, a onda čitav niz političkih čelnika iz oporbe koji, koji se krivično goni. Drugo pitanje e, u odnosu na medije imali smo ovo pitanje e, koje je postavljeno u odnosu na ljude koji su ostali bez svog vlasništva. Međutim, e, što se medija tiče, tu je osoba koja je bila vlasnik televizijske E, e, postaje e, ostala bez nje, najavila novu i opet je došlo do kaznenog progona. Hvala, ovo je važna godina za Gruziju. To će biti pravi test za demokraciju. Pratit ćemo pozorno što se događa. Ovdje u Europskom parlamentu imate puno prijatelja iz Gruzije I još uvijek se pitamo hoćete e, li e, proći ovaj ispit demokracije, vi koji ste na vlastu. Meni nije e, drago bilo čuti kada ste govorili o lošoj oporbi u zemlji. Napadi, kada vidimo napade E, u odnosu na nevladine organizacije, one koje protestiraju građane, medije. To vam ne pomaže da biste imali više povjerenja u Europski parlament e, kako bismo mi pomogli e, na europskom putu. I upravo zbog toga se obraćam svojim prijateljima u Gruziji da nešto učinite za ovog Ivanišija što možete reći? Što se tiče integriteta e, i na izbore, ja sam se susretao i e, s jednima i s drugima, onima koji koji imaju vlast i e, sa, s oporbom. Pa vas molim da vašim kolegama iz vodeće stranke kažete ovu poruku. Oni su obećali da će dijalog uspjeti i da ćete uspjeti u reformi izbora. I ja još uvijek čekam taj rezultat, jer bez tog rezultata e, biti će vrlo teško vjerovati e, u vaše izbore nama e, s međunarodne scene. Ima li E, uopće članova oporbe u Gruziji koji, e, koje tužitelj ne poziva na razgovor. Evo, e, molim vas da sada odgovorite. Nažalost, ne mogu odgovoriti na sva pitanja, nemam dovoljno vremena. Ponekad su u pitanjima, iz pitanja pokazuje da niste dobili pravilne informacije i od ja bih vam volio pokazati dokaze. Vi ste spomenuli čitav niz e, zanimljivih pitanja, pregovore. Dobili smo čitav niz projekata i prijedloga za izbore, e, međutim oni jednostavno nisu bili prihvatljivi. Zbog toga moramo naći kompromis jer se svi moramo složiti oko kompromisa. I tu za kompromise trebate e, ne, od nekih e, načela odustati. E, dakle, e, mi smo im ponudili i jednu tranzicijsku verziju za 2020. do 2024. jedna tranzicijska verzija. Jer ono što nismo uspjeli učiniti to je promijeniti datum. Dakle, proporcionalni sustav e, će postati funkcionirati od 2024. u zemlji. To je ono što smo mi predložili. Što se tiče, na, ovih ljudi koji e, protestiraju, gdje se govori o desecima tisuća ljudi, to uopće nije točno. Mladi e, gruzici koji su bili na ulicama su to učinili čim su vidjeli ruske zastupnike u parlamentu. Međutim, Znamo kako su se stvari poslije razvijale. E, vođe i članovi oporbe su pokušali svih natjerati da zauzmu e, zgradu parlamenta, e, da spriječe funkcioniranje parlamenta. Dakle, ovdje govorimo o činjenicama. Nemamo puno vremena. Puno pitanja se postavili, ne mogu odgovoriti na sva ta pitanja. Ja bih rado s vama eh, eh, razmijenio eh, mišljenja i ako želite ja ću s vama razgovarati i recite kada, gdje, kako. Dati ću vam činjenice Ovdje se ne radi o običnoj političkoj raspravi. Dakle, kada god želite, pozovite mi, tu sam spreman da odgovorim. Uh, minuta Aha, koliko? ne Odgovorit ću na svako pitanje i daću e, objektivne informacije još jedan općeniti komentar, a to je da je Gruzija opredijeljena za demokraciju. Vlada Gruzije je za e, demokraciju. E, postoji demokracija, mediji su slobodni, je zajemčena je sloboda izražavanja. Što god da se dogodi, sviđalo se to drugima ili ne. Naravno, neke stvari se mogu poboljšati. To se sve događa unutar okvira vlada vladavine prava, institucionalna stabilnost koja je tijekom posljednjih nekoliko mjeseci e, trpjela nastojanja da se kompromitira. Dakle, e, reformska agenda, to su sve e, sigurne vodilje test za našu demokraciju je naravno naša otpornost na svaki izazov jer ovdje dolazi do svakodnevnih izazova. Dakle, naša situacija nije zamrznuta, svaki dan se borimo za slobodu. To treba uzeti u obzir i nadamo se da ćemo nastaviti tako uz vašu potporu. E, treba uzeti u obzir humanitarnu situaciju, životne priče poljoprivrednika e, kako bismo e, djelovali u korist stvarnih ljudi koji trpe zbog tih odvratnih E, bodljikavih žica e, zbog e, okupacije Rusije u Gruziji. Hvala vam na svim vašim naporima. Zahvaljujem gostima iz Gruzije. Nadam se da ćete te imati ostatak dana u Briselu koji će biti ugodan i zanimljiv i hvala vam što ste došli na ovaj odbor. Hvala.